Donc, euh, nous allons donc euh, assister. Dakle, sad ćemo imati javno saslušanje o konzumaciji ribe u Europi. Dvotočka novi oblici edukacije o prehrani. Danas ćemo obraditi ovu vrlo zanimljivu temu zato što se kao prvo svi slažemo da je to važno da potrošač bude svjestan Gospođice, molim vas za tišinu, hvala. Kao što sam rekao, važno je da potrošači budu svjesni stanja sa ribljim stokovima, da budu informirani kako mogu onda napraviti eh, odgovoran izbor prilikom kupnje. I stoga s ovime želimo dobiti pregled nad mjerama Nema nas mnogo, a ipak velika je buka. Dakle, da vidimo koje mjere i koje imamo s kojim potrošačima mogu znati kako je stanje u ribolovu i kako ih mogu potaknuti da e, jedu i kupuju manje poznate ribe, ali koje se manje love. Želim srdečno su našim uzaznicima. Hvala im što su došli k nama. Kao što je to i običaj, svatko njih će imati 20 minuta kako bi svaki mogao predstaviti svoje izlaganje, a zatim ćemo imati krug e, postavljanja pitanja i odgovora sa zastupnicima. Imamo četiri gosta, uvažena gosta, s nama je e, dr. Sergio Leandro. On je zamjenik direktora u školi za turizam i pomorsku tehnologiju u gradu, Peni, e, u u Portugalu. Zatim imamo Jose Carlos Hernan Gomez, on je predsjednik Apromara, to je udruga za akvakulturu u Španjolskoj. Zatim imamo tu doktora Kristina Apsela. On je e, direktor za ribolove u Good Fish Foundation u Nizomskom. Zatim je s nama tu isto tako i Kristina Grilo koja je zadužena za e, izradu politika iz Slow Fooda. Daću prvo riječ e, gospođi Kjari Bači iz glavne uprave Mare. Ona će vam dati uvod. A, meni tu stoji gospođa, vi ste gospodin, dakle na njega se morate ljutiti. Kako da kažem, tajnik mi kaže da je došlo do promjena, je li ovaj gospodin promijenio spol ili ne, u redu. Razuvjerio si me, tako je bolje. Dakle, dajem sada riječ gospodinu Kjari Bačiju. E, jesam li dobro izgovorio, kako se izgovara? vaše ime? A ne, pa to nema nikakve veze s tim. Dakle, gospođa Bači je stvarno gospođa, a vi ste gospodin Nikolan. A, u redu. Eto, to je ipak bolje tako. Dakle, tu imamo gospodina Nikolana koji je došao umjesto Kjare Bači i da ću vam sada pet minuta Gospodine, da nas uvedete u temu, izvolite, hvala vam. Hvala, hvala vam predsjedniče. Ja sam vrlo sretan i zadovoljan što mogu sudjelovati u ovoj raspravi na temu koja je tako važna kao što je recimo potrošnja e, riba i proizvoda iz akvakulture. Možemo doista puno naučiti o europskom tržištu već samim time kad pogledamo i analiziramo potrošače i njihova ponašanje. Da vidimo kako odabiru proizvode i što traže kod prikupnje. Kad imamo te informacije onda možemo i bolje razumjeti kako ih treba educirati, kako najbolje. E, u tu svrhu smo na početku ove godine objavili jednu studiju o navikama potrošača u Europskoj uniji glede riba i proizvoda iz akvakulture koja se zapravo temelji na jednoj anketi koju je proveo eurobarometar na uzorku od 80.000 stanovnika kao i na jednoj studiji tržišta. Ja ću vam sad ovdje samo kratko iznijeti nalaze koje bi mogli stvarati zapravo ostvoriti okvir za današnju raspravu. Dakle, prvo što smo utvrdili da evropski potrošači e, otprilike 70% njih jede barem jedanput mjesečno ribu. Međutim, koliko ovisno o tome koliko su blizu ljudi moru, to igra veliku ulogu. Pa smo mi tako utvrdili da građani u zemljama koje ne izlaze na more, uopće nemaju mora, puno rijeđe jedu ribe. Onda smo isto tako utvrdili da mlade ljudi jedu najmanje ribe. Oni zapravo imaju najmanju frekvenciju potrošnje i najveći udio među onim opće nepotrošačima ribe. To želim podvući da ako želimo evropske građane educirati i privoli da jedu ribe, onda je sasvim jasno da su upravo mladi prvenstvena ciljna skupina. I e sad u uvjetima onoga što jedu različiti Evrops, građani Evropske unije. Vidjeli smo da ima jako puno i prijetnje zapravo koji se tu skrivaju. S jedne strane je u porastu naravno potrošnja E, svježih riba, ali s druge strane je isto tako raste istim tempom trend da se kupe već gotova jela koja se samo podgriju mikrovalne. Dakle, nije u pitanju da se jede više, nego da se jede, jedu e, proizvodi koji su visoke kvalitete, čak i dodane vrijednosti. Tijekom prošle godine smo bili svjedoci nekolicine javnih kampanja koje su promovirale e, dakle veću potrošnju ribe. A anketa je studija nadalje pokazala da europski građani su jako dobro sad već u međuvremenu prihvatili činjenicu i svjesni toga da im je riba dobra za zdravlje. Međutim, to ih ni dalje uopće ne sprječava u tome da odustanu od potrošnje, pogotovo u različitim kriznim i postkriznim situacijama jer ovisno naravno o tome koliko šta košta i onda ovisno o njihovom kućnom proračunu će trošiti više ili manje ribe. Istodobno smo međutim primijetili da su potrošači koji ne jedu ribu, oni kažu na najčešće to ne čine zato što ne vole, a ne zato što ne mogu platiti. Dakle, e, ako naravno s jedne strane moramo ih educirati da jedu zdravu hranu, ali s druge strane ih moramo uputiti u ove inovativne sektore da e, to bude sigurno. Znači, oni će proizvodi koji će bolje e, zadovoljiti, i ispuniti sva očekivanja potrošača, oni će naravno biti više potrošeni. Dakle, kad bi proizvodi bili jeftiniji ili kad bi izbor bio veći, pitali smo ih da li bi među ribama, da li bi onda više jeli ribu. Naravno, odgovor je bio da. Zanimljivo je bilo vidjeti da građani koji žive u tim zemljama gdje je potrošnja najniža, da su zapravo vrlo otvoreni prema mogućnosti promjene svojih prehrambenih navika. I zato je vrlo bitno naravno znati koji su faktori koji tu uvećavaju našu potrošnju. Dva faktora su od ključne važnosti. To je dakle ono što kako percipiraju kvalitetu i cijena. Sama po sebi onda je bitan i odnos cijene i kvalitete. Naravno, nije uvijek isključivo cijena ta koja je odlučujuća, to je naravno pozitivan nalaz naše ankete, ali je bitna. Međutim, moramo biti svjesni da ako želimo svoje građane educirati da počnu jesti ribu, onda je u nekim slučajevima e, vrlo bitan i bitno je podrijetlo tog proizvoda za koje su se odlučili jer i po tome će odlučiti hoće ili neće kupiti. S druge strane, vidjeli smo u taj našoj anketi generalnoj da pitanje održivosti uglavnom u većini europskih zemalja nije igralo nikakvu ulogu. E, dapače, ljudi su rekli da im to nije ni relevantno. Mi znamo iz proteklih studija i anketa koje smo proveli da zapravo potrošači ipak vode računa o tome. Međutim, ovdje znamo da se kod riba nisu uopće pitali za održivost. U svakom slučaju se trebaju za, vezati za one faktore koji stvaraju nekako zadovoljstvo kod njih. I nemojmo nikad zaboraviti, jer kad pričamo o hrani, mi svi na kraju krajeva želimo uživati u dobrom obroku i u dobroj hrani. A onda pitali smo potrošače da li, da li su oni, dakle, kakve su njihove preferencije između divlje ribe, ribe iz uzgoja ili slatkovodne i morske ribe vidjeli smo da su preferirali morsku ribu. Oni koji su se izjasnili, a mnogi se uopće nisu izjasnili o tom. Zatim, šta je još koji faktor bitan kad smo govorili o e, kupnji samoj? Vrlo je bitno mišljenje samog prodavača, jer vidimo da oni su isto jedan od faktora da se recimo ljudi odluče da to kupe. E sad za vrijeme educiranja naših potrošača bi moglo uključivati o tome da bolje objasne kako uopće cijeli taj lanac e, od proizvodnje ili lova ribe do toga da oni kupe kod svog malog prodavača ili na rabarnici funkcionira, jer bi se onda možda i lakše za to odlučili za kupnju. Zatim, pitanje povjerenja, jer pokazalo se da onim etiketama koje nađu i one informacije koje dobiju uglavnom vjeruju, što je jako dobro vijest za nas potrošače. I sad bih na kraju još rekao da studija koju smo mi tu proizvoli i ovi podaci kojima raspolažemo, sve je to vama dostupno, pa bih vas sve pozvao da bacite pogled na to. Naći ćete na našoj web stranici, imate gore kontaktne podatke i hvala vam na pozornosti. Hvala vam lijepo, gospodine Nikolan. Sada ćemo odmah prijeći na doktora Sergio Leandra. Dati ćemo mu riječ. Jeste li spremni? Izvolite. Muito boa tarde a todos e a todas. Agradecer o convite. Dobar dan svima i puno hvala što ste me pozvali na e, sastanak ovog odbora. Jako je važno govoriti o konzumaciji ribe, pogotovo za zemlju kao što je Portugal. Mi smo veliki e, potrošači ribe u svijetu. E, moja prezentacija ovdje ima veze sa opismenjivanjem pod navodnicima, odnosno obrazovanjem po pitanju održivosti ribljih resursa i održive konzumaciji ribe. Dakle, vidimo prvo što je je to da što možemo napraviti na razini povećanja svjesnosti, drugo kako možemo obrazovati naše potrošače o pitanjima vezanim uz ribu i morske plodove, te kako možemo promicati održivu, eh, održivu znači, proizvode od eh, ribarstva i akvakulture i kako mi to radimo u jednom praktičnom primjeru u Portugalu. Dakle, ono što ja želim sada napraviti, a to je obrazovati samo javnost po pitanju eh, konzumacije ribe. Kada govorimo o podizanju svijesti kod e, potrošača, imamo jednu situaciju koju želim evo podijeliti s vama, a to je da je interes samih potrošača po pitanju e, samih informacija koje se vide na etiketi, pitanje je što je njima najvažnije na tim etiketama, koji su faktori koji utječu na e, njihovu kupnju ili ne kupnju određene vrste ribe ili morskog ploda. treće, znači koji su izvori informacija, znači gdje su ti, gdje su ti izvori informacija na kojima se najviše okreću naši potrošači. Sve je to temeljeno na e, studiji provedenoj na razini Europske unije u okviru Europskog tržišnog observatorija za proizvode ribarstva i akvakulture. Dakle, ja bih se sada htio usmjeriti u našoj raspravi na nekoliko aspekata. Suprotno e, interesu potrošača postoje neki čimbenici koji su iznimno važni, a pak s druge strane neki koji su za njih malo manje važni. Oni koji su manje važni imaju e, veze sa samim imenom e, možda samog proizvoda, a oni koji su više važni su vezani uz kakvoću proizvoda. I također e, pitanja koja su manje važna vezana su uz samodrživost resursa a potrošači su ti koji su sve više zabrinuti za informacije i traže ih, a mi ih moramo u tom smislu obrazovati. Moramo podići svijest o tome kakav se ribolovni alat koristi, je li to održivo ribarstvo ili ne. I također postoje nekakva područja u kojima se hvataju e, ribe, znači u kojima se love ribe i koji su to ekološki aspekti koji moraju biti uzeti u obzir. Kada govorimo o samoj ribi i morskim plodovima, može biti riječ o smrznutoj, o svježoj ribi, o dimljenoj ribi ili pak o e, dimljenoj ribi ili pak o e, sušenoj ribi. Kada govorimo o proizvodima ribarstva i akvakulture, postoje aspekti koje naši potrošači više ili manje cijene. E, to ima sve veze sa e, time je li narod možda nekakva ribarska zajednica više koji su više okrenuti ka ribarstvu u tradicionalnom smislu ili pak ima veze sa socioekonomskim statusom samog potrošača. Dakle, također e, neke od informacija koje nisu bitne našim potrošačima su zemlje u kojoj je ulovljena riba ili izvađen morski plod ili pak kakva vrsta plovila je ulovila ribu. Postoji jako puno faktora koji utječu na samu odluku kako o kupnji, tako i o konzumaciji ribe. Među onima koji utječu na potrošnju ribe to su cijena, kvaliteta, izgled same ribe, a kada govorimo o čimbenicima koji odvraćaju od kupnje, tu možemo spomenuti dakle okolišne zahtjeve koji zapravo nekako najmanje brinu naše potrošače i također moramo razmotriti posebice jedno e, drugo pitanje a to je e, izgled same miris ribe i to je ono što može eventualno odvratiti kada govorimo o samim informacijama, e, osobe koje su važne za kontakt sa potrošačima, to su znači oni koji rade u marketima gdje se prodaje riba ili pak u ribarnicama. Oni su ti koji daju najveće informacije. I e, javna uprava je ta koja zapravo igra najmanju ulogu u podizanju svijesti među potrošačima. E, zato je bitno obrazovati ljude o važnosti i dobrobiti kupovine i potrošnje ribe. Nakon toga prelazimo na aspekte koji su vezani uz održivosti. Održivost, to ni zasluži našu posebnu pozornost. Riječ je o ekološkim standardima i također o ulozi naših javnih tijela, javnih uprava e, koje bi trebale biti puno važnije na e, području informiranja potrošača o dobrobiti konzumacije ribe. Mi smatramo da je važno izmijeniti e, ovu situaciju, bolje reći poboljšati je, pogotovo kada govorimo o kakvoći e, proizvoda ribarstva i akvakulture. I također moramo podići razinu informiranja e, potrošača o dobrobiti konzumacije ribe. Postoje neke države izvan Europske unije koje jako dobro uspijevaju informirati potrošače o dobrobiti konzumacije ribe. I mi bismo trebali slijediti njihov primjer. Kada govorimo o održivoj, odnosno o pametnoj konzumaciji, e, odgovornoj konzumaciji. E, to je iznimno bitan aspekt kako bismo mogli održati one minimalne količine koje su potrebne za održivost morskih resursa. Znači treba izbjegavati konzumaciju ribe, na primjer u vrijeme mlješćenja i sl. E, postoje razno razne vrste kampanja koje se mogu raditi za senzibiliziranje javnosti na razini Europske unije. Također postoje i osobe koje e, rade sa samom ribnjom kao što su e, kuhari, znači šefovi u restoranima i također možemo raditi na podizanju svijesti i širenju znači svijesti o toj kulturi, o našoj baštini, o dobrobiti jedenja ribe kako bi se povećala sama potrošnja. I također možemo reći da se potrošnja ribe e, može odraziti i na bolji život za naše ribare, za sve one koji su zaposleni u toj industriji i koji nam donose tu ribu na stol. Na taj način možemo govoriti o toj lokalnoj odgovornosti za dobrobit lokalnih ljudi. E, kada govorimo o zdravlju, ovdje imate, vidite, poruku na engleskom, dakle osoba koja jede jednom tjedno ili dva puta tjedno ribu e, vidjet će dobrobiti koje će proizaći iz toga po njezino zdravlje. Evo ovdje su recimo tri primjera, recimo jedne države koja nije iz Europske unije, znači riječ je o SAD-u. Oni provode jako iscrpne kampanje o svim dobrobitima vezanim uz e, omega-3 masne kiseline u vezi svih mogućih nutritivnih elemenata same ribe te spojeva koji su zdravi za ljudsko tijelo. E, to je jedan od vrlo jasnih načina isticanja svih koristi po naše zdravlje, te također dobrobiti, e, odnosno do, dobrih hranjivih sastojaka koji se nalaze u ribama. Kada govorimo o e, edukaciji naših potrošača, moramo ih educirati ne samo o tome koliko je dobro jesti ribu, nego koliko je dobro, pametno i odgovorno konzumirati ribu. Dakle, trebamo ih jesti manje u vrijeme mriještenja, trebamo e, potpomagati tu održivost samih stokova i također trebamo birati proizvode, znači ribarstvo i kulture koji imaju intenzivniji reproduktivni e, e, e, aspekt i također moramo smanjiti konzumaciju onih vrsta koje su možda ugrožene ili u kojima je taj, to razdoblje mještenja duže traje ili se rijeđe događa. Kada govorimo o održivosti proizvoda ribarstva i akvakulture, to je itekako povezano sa samom konzumacijom. I tu akvakultura ima iznimno važnu ulogu zato što one mogu, na taj način se može smanjiti sam utjecaj na e, morski okoliš, na morske ekosustave. E, što se više konzumiraju znači ribarski proizvodi, e, ako nećemo imati proizvod akvakulture, mi nećemo moći pokriti iz divljeg ulova e, sve potrebe naših potrošača. E, zato je akvakultura jako važna jer na taj način se može smanjiti e, pritisak na morski okoliš i na morske resurse na općeniti način. E sada, kako to možemo promicati kako bismo podigli svijest među potrošačima? Dakle, senzibiliziranje javnosti će imati smisla ako se usmjerimo na čitav lanac od samog proizvođača do potrošača. E, morat ćemo ih obrazovati ili informirati ne samo e, prodavače na malo, e, one koje rade u rebarnici, nego također i šefove u restoranima. Morat ćemo ih obrazovati o nužnosti diverzifikacije u ponudi kako bismo smanjili potrošnju onih vrsta koje polako nestaju. I također se moramo usmjeriti na prodavače riba kako bismo im dali sve više informacija o tome kako funkcioniraju određeni ekosustavi i kako funkcioniraju e, neki sustavi E, znači koji imaju, e, koji su ugroženi zbog e, prevelike potrošnje, zbog tog pritiska na morske ekosustave. Činjenica je da što su naši prodavači ribe obrazovani, to će biti kvalitetna informacija koja će doći do potrošača. I također treba uzeti u obzir zabrinutost industrije u tom u sektoru prerade ribe Pitanje je što oni mogu napraviti kako bi prenijeli tu poruku o e, okolišnoj, odnosno ekološkoj i socijalnoj i gospodarskoj održivosti. Dakle, moramo razmišljati o tome da onaj krajnji potrošač mora dobiti vrlo jasnu poruku, e, da ta poruka se mora prenijeti e, od strane svih aktera, a to su i restorani i javna uprava na nacionalnoj i europskoj razini, ali također i na razini samih ribarnica i e, industrije. Dakle, što možemo napraviti na praktičnoj razini? Evo ovdje imamo mi jednu publikaciju, znači od e, mora do tanjura, dakle koja se tiče samih informacija o e, konzumaciji ribe i ovdje smo se mi usmjerili na e, tri fokusa, znači na e, tri sektore radimo. Govorimo o biologiji, govorimo o znači e, prikazu same, samih tih proizvoda ribarstva i akvakulture i također govorimo o gastronomiji. Dakle, na taj način možemo diversificirati upotrebu, a na taj način možemo povećati diversifikaciju, moći ćemo i povećati potrošnju na razini Europske unije. Kada govorimo o biologiji, ovdje smo posvetili veliku pozornost održivosti resursa. Znači, kompilirali smo čitav niz jako zanimljivih informacija na razini država članica o potrošnji, o e, znači e, o sportskom ribolovu, o ribolovu za e, potrebe znači hrane. Također smo ih informirali o vrstama, evo ovdje recimo lubin prikazan kao jedan od primjera i tablica sa svim njegovim vrijednostima. Također smo ovdje razmotrili kvalitetu znači sazrijevanja, odnosno sve njegove biološke elemente u smislu na koji način poštivanjem tog biološkog ritma rasta, razvoja mriještenja samog klubima možemo osigurati e, održivu konzumaciju kako se ne bi smanjio broj e, te ribe u među našim morskim resursima. Ovdje tu imamo jednu vrlo jednostavnu grafiku kako bi to potrošač mogao e, shvatiti. Riječ je o e, nutritivnim vrijednostima, dakle mikronutrijenti, koliki su postoci koji otpadaju na koji dio. Dakle, kako bi se potrošače samo informirali o tome na konkretan način e, što je riba i od čega se sastoji. Ovo je također primjer kako možemo obogatiti našu ribu. Znači, ovdje donosimo znanstvene ilustracije, možda smo mogli koristiti E, zapravo e, i one fotografije, ali mislim da nema ništa bolje od e, korištenja crteža da bismo naglasili koja je stvarna vrijednost ribe kako bismo još više uspjeli senzibilizirati potrošače. po pitanju ribe naravno koju konzumiraju. A što se tiče ovog trećeg stupa, znači riječ je o gastronomiji. Dakle, imamo dvostruki pristup. Dakle, prvo su nekakvi tradicionalni recepti, očuvanje kulturne baštine, E, kako bismo očuvali zapravo tu jednu ribarsku zajednicu u, u državama koje imaju jako razvijeno ribarstvo. A paralelno e, mi smo se usredotočili i na suvremene e, recepte, znači u restoranima recepti novih šefova kako bi se diversificirala sama uporaba ribe, ali i ponuda, odnosno riba koja se stavlja na stol. Dakle, E, ta ribe se mogu znači konzumirati ili pak na tradicionalan način ili pak kroz ove suvremene e, recepte kao nekakva vrhunska gastronomija. Dakle, naravno da to može biti jako važan i ekonomski aspekt, pogotovo kada gledamo turističku ponudu. Evo, ovdje ste sada vidjeli nekoliko različitih načina kako možemo upravljati tim proizvodom kroz različite gospodarske grane. Dakle, turizam, gastronomija, hoteljerstvo i tako dalje. Evo, to je priča koju sam vam više manje htio danas govoriti po pitanju obrazovanja e, potrošača i informiranja potrošača te podizanja svijesti o važnosti ribe. E, nebitno je li to znači e, riba ulovljena u moru ili riba iz Uskoja. Hvala vam na pažnji. Hvala vam na vašem izlaganju gospodin Andro. Sada predam riječ Jose Carlos Rendon Gomezu. Samo ću malo počekati da se smjesti. On je predsjednik eh, eh, udruge ribolovnih poduzeća na području akvakulture Španjolske. A ver, Dobar dan. Evo, prije svega bih htio zahvaliti što ste me pozvali e, na sastanak odbora PEŠ i nadam se da ću ovdje moći prezentirati sve ono što bih htio po pitanju proizvoda akvakulture ne samo u Španjolskoj nego generalno u Europi. Naslov e, ove moje prezentacije su novi oblici e, informiranja obrazovanja za potrošnju proizvoda akvakulture na razini Europske unije koji su esencijalni za održivost. Naravno da e, znači konzumacija proizvoda akvakulture e, da je bitno da osiguramo njenu održivost u vremenu. Ja bih rekao da Europa u ovom slučaju ima jako veliku priliku kako bi osigurala održivost e, akvakulture na europskoj razini. Dakle, u Europi se e, proizvodi akvakulture proizvode na potpuno održiv način, odnosno e, ispunjene ispunjena su ona tri osnovna zahtjeva, a to je da je riječ o akvakulturi koja poštuje pravila i propise vezane u zaštitu okoliša. E, dakle, riječ je o tome da e, okoliš gdje se e, razvijaju i uzgajaju različite kulture E, tih vrsta koje se razvijaju na razini akvakulture, e, bitno je da njih održimo što je više moguće prirodnima, a to baš nije jednostavno. Nije jednostavno, ali mi smo svjesni da kako bismo mogli imati e, budućnost u sektoru akvakulture i kako bismo mogli imati rast poduzeća u tom sektoru, onda upravo prostor na kojem imamo uzgoj morskih plodova da ga održimo što je više moguće prirodnim i netaknutim. Ne samo iz raznih čimbenika, vanjskih čimbenika, nego i zbog samog zdravlja životinja koje uzgajamo. Ako mi ne njegujemo okoliš, ne njegujemo to prirodno e, okruženje, onda nećemo imati niti zdrav proizvod, zdravu ribu. Ja mislim da je to u Europskoj uniji nešto što bismo trebali braniti na svim razinama i to trebamo iskoristiti kao priliku za e, razvoj znači e, akvakulturnog sektora na cijeloj razini Europske unije. E, proizvodnja ribe i proizvoda od ribe je zapravo, kada govorimo o ulovu divlje ribe, je sve ugroženije, zato što ima sve manje divlje ribe koje se zapravo može loviti i s obzirom na to da potrošnja ribe, kao što je prije mene rekao e, znači, e, predstavnik iz opće uprave Mare, iz glavne uprave Mare, dakle činjenica je da se potrošnja ribe povećava u Europi i zato moramo pronaći način da razvijemo tu kulturu kako bismo povećali broj tvrtki koje se bave akvakulturom uzgojem ribe i morskih plodova i kako bismo mogli zadovoljiti te potrebe naših europskih potrošača. Drugi element, e, e, e, odnosno ovaj prvi još element je bitnost održivosti akvakulture. Zato što je akvakultura kao takva nešto što još uvijek nije u potpunosti pozitivno prihvaćeno među građanima Europske unije. Postoje neke studije koje, u kojima se kaže da proizvode akvakulture su zapravo proizvodi koji znači koji se ne izjednačavaju sa e, konzumacijom e, znači ribe iz e, divljeg ulova. Dakle, que todavía la cultura de gran parte de los países europeos Činjenica je da naši potrošači u Europskoj uniji i kako znaju razliku između jedne vrste ribe i druge i zato smatram da je upravo e, ta razlika znači koju naši potrošači itekako naglašavaju E, treba na neki način ublažiti time da proširimo informacije i bolje izvijestimo ljude, bolje informiramo ljude i podignemo svijest o tome što zapravo znači konzumacija proizvoda akvakulture. Dakle, kako bismo osigurali e, održivu akvakulturu, moramo uzeti u obzir na faktore, e, na faktore koji itekako utječu na samoodrživost, a to je da to zani, odnosno taj sektor baš nije ekonomski unosan. E, potrošač je taj koji na neki način ne daje dovoljnu važnost samom proizvodu koji dolazi iz akvakulture. I već sam ranije rekao da akvakultura u velikom broju europskih država da e, je stvar u tome da se stalno promiče ideja o tome kako divlja riba ima puno više e, bitnih elemenata i zdravih elemenata od ribe koja potječe iz uzgoja i to je ono što je e, važni problem i to je ono što, čega, što može odvratiti potrošače od kupnje riblje, ribe iz ulova. Zato trebamo bolje informirati naše potrošače i trebamo ih na neki način e, izvijest, znači informirati o tome da razlike između e, ribe iz divlje ribljeg ulova i proizvoda akvakulture nisu takve kakvima ih se e, stalno pokušava uvjeriti. Dakle, e, u Europi kada govorimo o e, znači, sektoru akvakulture, možemo reći da je on često bio kočen zbog te kulture koja je masovno proširena, a to je da je možda zdrava, da je riba iz uzgoja manje zdrava od divlje ribe. Kada govorimo o proizvodu i porijeklu proizvoda iz akvakulture, njega se automatski svrstava u nižu kategoriju e, od one ribe koja je ulovljena e, kao divlja. Dakle, moguće je da ima nižu vrijednost, ali ne toliko i ne bi se trebalo svrstavati u toliko nižu kategoriju. Dakle, riječ je o tome da je proizvodnja e, znači same ribe iz uzgoja ponekada puno viša od cijene ulova divlje ribe. E, kada govorimo o samoj održivosti, mislim da je to dio koji bi trebao biti iznimno jasan, a to je da e, je akvakultura u Europi održiva zato što se provode istraživanja te se razrađuju studije o tome da je ta hrana kojom mi hranimo e, ribe u uzgoju da znači da se u toj hrani koristi sve više sirovine. Dakle, to je sirovina koja nije neživotinskog porijekla, dakle ribu se ne hrani ribama e, i da zapravo e, se u tu hranu koju koristimo u e, u uzgojima da je biljnog porijekla. Dio tih proteina koji se dodaju u hranu za ribe već potječe iz biljnih izvora i upravo zato to čitavu akvakulturu čini sve održivijom, zato što koristimo sve manje e, e, ribljeg brašna i sve manje znači, sirovine koje potiču od same ribe. Kao što sam već i ranije rekao, znači čitav taj napor Europske unije E, kako bi razvila tu aktivnost je na neki način ugrožen i njega koči sama potrošnja, odnosno odluka o tome da potrošači ne žele kupovati ribu iz uzgoja u trenutku kada imaju izbor. Dakle, hoće li kupiti ribu iz akvakulture ili pak e, ribu koja je znači, iz divljeg ulova, oni će se opredijeliti češće za divlji ulov. Evo ga, ovo je sada prikaz e, rasta tog sektora akvakulture u svijetu. Vidite koliki je to rast od e, znači 70. godina pa do 2015. godine, a vidite koliko je rastao, to je ova donja linija, znači taj sektor akvakulture u Europi. Možemo reći da je proizvodnja u e, akvakulture u Europi zapravo se zaustavila i sad se drži na nekoj jednakoj razini. I to upravo iz razloga što potrošači nisu znali E, vrednovati sve dobrobiti tih proizvoda koji dolaze iz akvakulture. a to su ogromne dobrobiti. Dakle, ako ste čuli govoriti o omega-3 kiselinama, onda ćete znati da e, znači, ono, dobrobit je jako velika, kao i kvaliteta proizvoda ribe iz uzgoja koji sadrže jako puno e, omega-3 masnih kiselina. Kada govorimo o e, institucijama, bile to znači Europska zajednica ili države članice, one moraju na nacionalnim, regionalnim i europskim razinama e, informirati na drugačiji način javnost kako bi se promijenila ta percepcija akvakulture u javnosti i kako bi se poticalo na potrošnju ribe iz akvakulture. Ako to ne napravimo, čitav taj gospodarski napor koji je usmjeren na razvoj te aktivnosti na europskoj razini na kraju će biti jednostavno bačen u vjetar i e, na kraju e, će se razvijati akvakultura u drugim zemljama, a mi smo ti koji neće imati koristi od toga, niti europski potrošači, a bome ni europski proizvođači. Što se tiče obrazovanja koje treba provoditi u okviru e, raznih institucija, E, spram naših potrošača, možemo reći da ovdje proizvođači iz trećih zemalja e, dobivaju tu bitku e, budući da je ponuda njihovih proizvoda iz akvakulture vrlo bogata na našem europskom tržištu. I mislim da je to poprilično negativno. Jedna od stvari koje bi trebalo de promicati i mm, sve češće zapravo prisiljavati e, kako proizvođače tako javnu upravu, a to je usmjeravati potrošače na određene e, prodajne linije, znači načine i, i, prodajna mjesta i kako bi se počeli informirati o samom porijeklu proizvoda koji kupuju. Dakle, to je nešto što se može raditi na svim prodajnim mjestima od supermarketa do ribarnica. I također bi bilo zanimljivo da se e, na oznakama, znači u ribarnicama stavi i datum ulova, odnosno datum vađenja, ako je riječ o morskim plodovima. Mislim da bi to trebalo biti obavezno, a ne dobrovoljno. Također se promiče i e, promiču se eko etikete, znači ekološke etikete. Ovdje se sada znači govori o tome da e, su ribe iz ekološkog uzgoja ili slično. Ali u čemu je stvar sa tim e, ekološkim oznakama? Dakle, oni zahtjevi koji se nameću europskim proizvođačima kako bi mogli staviti tu ekološku oznaku su puno striktniji od onih koji su nametnuti proizvođačima u trećim zemljama. Što znači da u konačnici e, da je ta ekološka oznaka dobra, da to je dobar znak u smislu riba je ekološka i dobra, ali zahtjevi koji se nameću europskim proizvođačima nisu isti i zato mi nikako nismo konkurentni i ne zadovoljavamo jednake uvjete kao druge treće zemlje. U Španjolskoj se mm, promiču oznake kvalitete i porijekla proizvoda, dakle španjolskih proizvoda. To jako puno pomaže u prodaji pomaže u tome da potrošač upravo bira e, znači taj proizvod zato što je ulovljen u njegovoj državi, znači to je ta politika e, nula kilometara pogotovo oni koji su osjetljivi na to da žele proizvod koji je došao iz nekog obližnjeg mjesta i to povećava vrijednost samog proizvoda. Ali to je evo rat i mislim da je to najvažniji rat e, koji moramo voditi u okviru institucija Europske unije. To je kako iskomunicirati da riba iz akvakulture ne smije se znači e, negativno gledati kao toliko različita od one iz divlje kulova. To se svima dogodi kada dođemo e, u restoran i kada e, kada se daje veća cijena za recimo za ovaj, e, za e, ovaj lubin, za ovu lokardu ili za neku treću vrstu ribe. Znači daje se veća cijena ako je divlja e, od one koja je iz uzgoja. Treba se samo reći da jedna i druga imaju različite dobrobiti. Dakle, E, jedna možda ima više nečega od druge, ali to ne znači da nužno vrijedi više ili manje od e, druge. Jer na taj način zapravo ova riba iz uzgoja gubi tu bitku i ne može biti konkurentna u tom sektoru. Mi kada prodajemo ribu i kada e, prodajemo ribu moramo stalno napominjati da znači riba iz uzgoja ima i velikih prednosti, nema parazita, na primjer. I također kada govorimo o zdravstvenim aspektima, i o zdravlju potrošača, e, riba iz uzgoja je puno pod, puno većom kontrolom od e, divlje ribe. I također, e, proizvodi akvakulture su europskog porijekla. A u Europi svi znamo da su standardi za zdravlje životinja i kako važni, i same zdravlje hrane je iznimno bitno za zdravlje samih potrošača i to je ono što se u Europi iznimno pazi. Ono što mi na našim oznakama i na etiketama zapravo želimo, deklaracijama želimo e, naglasiti, a to je e, navesti znači, e, razinu kakvoće i također porijeklo ulovljene ribe ili izvađene ribe. To je nešto što znači može dati veliku vrijednost i ribi iz uzgoja. Zašto? Kada govorimo o socijalnom e, aspektu u nekoj regiji, treba se promicati znači domaća proizvodnja jer time osiguravamo radna mjesta za lokalno stanovništvo i radimo zapravo na poboljšanju samog standarda života lokalne zajednice. To je stvarnost. Ali činjenica je da moramo imati čitav niz aktivnosti koje treba primijeniti na razini Europske unije e, kroz institucionalne okvire, a onda prenijeti i u nacionalno zakonodavstvo. Riječ je o obrazovanju samopotrošača, o tome sam govorio već i ranije. I bilo je rečeno i nešto što mm, je zapravo današnja stvarnost, a to je prema studijama koje su napravljene, E, znači, potrošači u budućnosti su današnja djeca. I djeci se sve manje i manje sviđa jesti ribu. Dakle, moramo napraviti sve što, sve što možemo kako bismo već u školama započeli sa e, e, obrazovanjem, sa informiranjem. Također, ih voditi na mjesta gdje se prodaju ribe, jer je upravo to naše buduće potrošač koji treba naučiti o tome da postoje dobrobiti konzumacije ribe. Dakle, i također ga treba učiti o konkretnim dobrobitima proizvode iz akvakulture, zbog samog zdravlja, zbog e, u potpunosti održivog proizvoda i kroz istraživanja koja se moraju provesti u smislu da se, znači, mora napraviti svaki mogući oblik senzibiliziranja javnosti o važnosti jedenja proizvoda iz akvakulture. Mislim da je to nešto što se može napraviti jedino na razini Europske e, zajednice. E, mi e, ulažemo puno u razvoj te europske industrije jer znamo koliko nam je potrebno osigurati hranu i tu vrstu proteina u konzumaciji na razini Europske unije. Ali također moramo izdvojiti čitav niz sredstava kako bismo promijenili tu kulturu, tu percepciju, odnosno kako bismo potrošače više upoznali sa stvarnim činjenicama u trenutku kada odlučuju što će konzumirati. E, ja mislim e, da je e, ključno započeti već u školama. Ali također bismo trebali davati upute lokalnim institucijama u državama članicama kako bi i one e, kako da kažem, na puno ljubomorni e, ljubomorniji način zapravo, odnosno kako bi zaista onako ponosno e, štitili tu nužnost deklariranja proizvoda na prodajnim mjestima, kako bi potrošači zaista bili sigurni i informirani točno o tome što konzumiraju. Ako ako želimo da E, taj sektor raste. Ako zaista želimo informirati e, našu javnost o dodanoj vrijednosti tog sektora, onda moramo znači e, se zalagati za to da informacija koja izlazi iz prodajnih mjesta supermarket ili ribarnica bude zaista točna u smislu da zaista daje stvarni prikaz onoga što se prodaje. S druge stvari, ono što sam već ranije rekao, treba obrazovati i osposobiti i javnu upravu. Oni trebaju znati da je akvakultura nužna za razvoj i za e, proizvodnju hrane u Europi. Na lokalnim razinama e, gdje postoji određeni razvoj tog sektora, e, javna uprava ponekad kao da E, ne vrednuje dovoljno važnost e, sektora akvikulture jer ga ne gleda kao e, ne, nešto što može proizvesti zdravu hranu, zdrave proizvode, što nam može osigurati veće konzumiranje tih kvalitetnih omega-3 kiselina i nisu svjesni toga da će u budućnosti postajati sve teže E, dobiti e, ribu iz divljeg ulova, ako ne i nemoguće i postaće sve skuplja. I na kraju bih vam htio još pokazati ovu e, sliku. Znači to je oznaka koja se zove zapravo, znači oznaka koja je oznaka španjolskog porijekla. Dakle, riječ je o oznaci za E, znači, ko, zahvaljujući e, Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, mi smo uspjeli promići, e, promicati tu oznaku kvalitete, znači španjolsko porijeklo, koju svaki od naših proizvođača gorljivo brani i smatra da je iznimno bitna. Znači, to je oznaka koja je odobrena, znači ima taj certifikat kvalitete i proizvodnja znači e, ribe e, koja može dobiti tu oznaku e, zna se da je to riječ o održivoj proizvodnji. Dakle, u, svakoj, u svakom od uzgajališta koja imaju certifikat za izdavanje te oznake zna se da je riječ o održivoj proizvodnji. Dakle, mi ono što sad pokušavamo napraviti, a to je da informiramo našu javnost o tome kolika je vrijednost lokalnog proizvoda akvakulture. Evo ja samo ponavljam e, još jednom da je to zaista velika bitka. Dakle, ovdje je riječ o toj lokalnoj oznaci, oznaci lokalnog porijekla, ali e, bitne su i oznake znači kvalitete, bitne su i oznake znači e, lokalnog uzgoja, regionalnog uzgoja i to je ono što je iznimno bitno jer jedino na taj način ćemo moći, e, će ta taj cijeli sektor e, postati unosniji i uroditi plodom za budućnost evropske hrane. Hvala vam lijepo gospodine Gomeze na ovom izlaganju. Sada ću predati riječ doktoru Kristinu Apsilu Christian. Christian. Dakle, Kristijan. Evo, stvarno danas nemam sreće s imenima. Izvolite, gospođo. Yes, my name is uh, Da, moje ime je nizozemsko, zovem se Kristin, a na engleskom to pomalo liči kao na muško ime, ali piše se Kristin. Ja radim u Goodfin Foundationu. E, kao što vidite ovdje se radi o dobroj ribi i naš moto tiče se dobrog života, dakle dobrog života za ribare. Jer želimo da ljudi uživaju dok jedu e, održivu ribu. I stoga smo izabrali taj slogan. I iako smo mi e, udruga koja se zalaže zaštitu okoliša, mi se jako zlažemo za to da se riba jede, ali da se jede na odgovorni drživ način. Što se tiče mene, ja sam radila u zakladi NOSI, to je jedna udruga društva koja se više usredotočuje na e, zajedničku ribarstvenu politiku. Dakle, tijekom svoje karijere sam radila u savjetodavnim e, vijećima za ribarstvo i otežavala sam život ribarima tamo, ali istodobno mi smo shvatili da ako želimo promicati održivo ribarstvo, da nam je onda također potrebna i potražnja na tržištu. Inače će e, ribarima i proizvođačima proizvode iz akvakulture biti jako teško prodati svoje proizvode i e, da ostati konkurentni. Zbog toga smo pokrenuli e, jednu kampanju za savjete za potrošače, prije svega za nizozemske potrošače, ali zatim se ta inicijativa proširila i sada je prisutna u nekoliko država gdje dakle obještavamo potrošače o tome koja je riba iz odgovornog uzgoja, iz odgovornog ribolova i je održiva i o tome ću vam reći malo više za koji čas. Dakle, kada govorimo o odgovornoj potrošnji, pa onda e, prva stvar koja vam pada na pamet i već smo o tome razgovarali je to pitanje održivosti. A kada govorite o održivosti, onda se često tu govori da u redu to se, ta riba se lovi iz zdravog stoka, iz e, održivog stoka, ali kod održivosti radi se isto tako i o pritisku ribolova i o korištenju e, pojedinih metoda ribolova i njihovog utjecaja na okoliš, dakle način na koji upravljamo ribolovom. I ako nemamo dovoljno informacija o svemu tome, onda primjerice ako nemamo dovoljno informacija da o procenama ribih stokova, onda možete koristiti podatke o ranjivosti i e, e, ribolovnog pritiska kako bi dobili potpuniju sliku. Prikazat ću koja je razlika u alatima. Ovo su pasivni alati i jasno je da su to ribolovne metode koje su dosta održive zato što su pasivne, što znači da neće biti velike štete po pitanju staništa. Ovo je jedna vrsta koče e, koja više nanosi štete okolišu zato što se povlači po morskom dnu. No ipak, ako se dobro upravlja takvim ribolovom, onda se to može nazvati i održivom ribolovom, sve dok se izbjegavaju e, u određenoj mjeri sva ona staništa koja su ranjiva i u opasnosti kako bi ona mogla ostati netaknuta. Ovo je e, pelagijska kočarica i jasno je da to ima drugačiji utjecaj po pitanju održivosti zato što e, ta vrsta mreža dotiče morsko dno, a pelagijske koče najčešće hvataju pelagijske riblje vrste i onda nema velike količine usputnog ulova, što je također e, jedno od e, čimbenika za procjenu održivog ribolova. Što se tiče uzgojenih ribljih vrsta, tu imamo potpuno drugačije teme i probleme. Ako hoćemo moći tvrditi da je neka riba odgovorno ulovljena, tu se e, radi o sustavu u kojem uzgajate ribe, ovdje se radi o uskom kružnom sustavu i to možda etički gledano se ne čini dobro, ali ipak ribe drugačije razmišljaju o svom okolišu od ljudi, dakle što se tiče održivosti, ovo je sustav koji vrlo dobro rangira zato što se voda sadržava na tom mjestu, ona se cirkulira ponovno i ponovno kroz taj prostor i ne postoji e, veliki rizik od opasnostima. I stoga se ne moraju koristiti uopće nikakve kemikalije niti pesticidi. I voda se ne ispušta u okoliš, što znači da ima jako malo okolišnog učinka iz takve vrste uzgoja riba. Ovo e, je za uzgajanje lososa e, i brancina, to je slubina. Uz pravilno upravljanje, to je isto tako dosta drživo, a upravljanje e, takvom, metodom je dobro u Europi, tu možemo još uvesti dodatna poboljšanja i svakako možemo reći da ovakva vrsta kulture što se tiče širenja bolesti ima mnogo veći potencijal i da postoji i ta, taj okolišni element. Dakle, možete čistiti vodu ako nemate dobar sustav. No ipak, uz pravilno upravljanje možete odrediti, možete odrediti da je takva kultura odgovorna. Zatim postoje drugačiji načini na koji se može uzgajati riba. Ovo je primjer e, uzgoja u Aziji to se najčešće koristi za uzgoj račića, dakle u nekim vrstama e, malih e, jezerca. Na ljevoj strani vidimo ekstenzivni sustav, e, a na desnoj strani vidimo intenzivni sustav uzgoja. I ovako izgleda ekstenzivni sustav uzgoja, to može biti jako održivo. A ovo su intenzivne metode gdje se odvija i većina zapravo uzgoja vrsta račića, a iz okolišne perspektive tu ima mnogo problema s tom metodom uzgoja. Da ne spomenem stanište koje je dakle, s time uništeno. To sada više nije dozvoljena metoda ulova, ali ipak postoji čitav niz kriterija kako možete procijeniti je li neka proizvodnja riba e, ili ne. Vrlo je važno kod akvakulture kako se koriste pesticidi i antibiotici u tim sustavima uzgoja. Odgovorna proizvodnja ribe ne tiče se samo to se isto tako tiče i ljudskih prava, a nedavno e, javnost sve više obraća pažnje na to. U supermarketima se doista želi znati je li prisiljen rad korišten prilikom e, prikupljanja ili prerade ribe, ali odgovornost tiče se su tako i e, zakonito zakonitosti, da li e, je li riba zakonito ili nezakonito ulovljena, a na sreću Europska komisija ima vrlo dobre propise kada se radi o tome kako se može izbjeći uvoz nezakonitih proizvoda na tržište Europske unije, ali sada se radi o tome da se ti isti propisi pravilno provedu u svim državama članicama i da se e, ti propisi usklade međusobno. Odgovorna proizvodnja je isto tako i pitanje zdravlja. Već smo govorili o omega-3 kiselinama, ali e, postoje e, i pitanja elemenata u tragovima u hrani iz moru, to je obično nešto što je kontrolirano, ali kod nekih e, ribih vrsti doista morate pripaziti da ne pređete najviši dnevni unos e, tih elemenata u tragovima, to se prije svega tiče žive u proizvodima iz hrane, što je vrlo važna tema kada govorimo o iglunu ili tuni, dakle o e, grebežljivicima, u među ribama. E, Održivost tiče se isto tako toga gdje kupujete ribu. Što se tiče ugljičnog otiska, dakle to je onaj pojam koji koristimo i o čemu govorimo, nije jasna baš ta veza da lokalni proizvodi imaju manji eh, utjecaj po pitanju emisija ugljičnog dioksida. Ja znam da je jednu studiju gdje se uzgoj e, pangasijusa koji se uzgao u Vjetnamu usporedio sa ulovom eh, bijele eh, ribe Eh, u Nizozemskoj. Za nizozemsku flotu je to dosta održiv način ulova, ali eh, ugljični otisak oba proizvoda bio je sličan, iako se eh, riba pangasius prevozila iz Vjetnama čak do Europe. Dakle, nije uvijek jasno da je lokalno bolje, ali postoje i dalje jasni razlozi zašto bismo htjeli i dalje radije kupiti proizvode iz blizine. Primjerice, na taj način e, možete podržati e, zajednice koje žive na ruralnom području i koje žive od ribarstva. Koje instrumente imaju potrošači u ovom trenutku za donošenje e, odgovornog izbora za veću održivost? Najočitije su ove oznake održivosti. Imamo MSC, eko oznaku primjerice, a za akvakulturu nedavno imamo taj pandan MSC-u, to je oznaka ASC, Aquaculture Stewardship Council, a postoji još jedna druga dosta poznata oznaka koju imaju američki proizvođači u akvakulturi, to je oznaka BAP, dakle Best Aquaculture Practice, dakle najbolje prakse u akvakulturi. Isto tako ima i nekih drugih oznaka a postoje eko oznake koje sam sektor izrađuje, koje za sada nemaju istu vjerodostojnost kao primjerice oznaka MSC. Primjerice u Nizozemskoj imamo eko oznaku za eh, održivu jegulju i oni su morali promijeniti to ime zato što taj pojam održivog ulova jegulje sam po sebi ne postoji, stoga je to sada fond za postizanje održivog ulova jegulje i to je zapravo međunarodna organizacija gdje imamo i znanstvenike i udruge civilnog društva koji u tome sudjeluju. Oni sada pokušavaju provući tu oznaku kroz ISIL, a to je krovna organizacija za izdavanje eko oznaka i ja mislim da je to dobar način. Dakle, iako je to eko oznaka koja potiče iz same industrije, iz toga bih ja rekla da je to dobar način ovako kako oni to pokušavaju sve postići. Postoje Postoji mnogo zahtjeva o informacijama koje se moraju staviti na proizvod, kako bismo znali odakle dolazi proizvod, kako se lovi i to je vrlo korisno za europske potrošače kako bi oni mogli donijeti e, odgovornu odluku. S tom informacijom, tu se to tiče e, ribe u konzervama i e, unaprijed zapakirane hrane, imamo različite aplikacije koje mi izrađujemo, ali i drugi, dakle imamo baze podataka u Americi i ovdje, imamo nekoliko organizacije zapravo govorno rečeno, Postoji nekoliko organizacija koje rade na tome da pokažu potrošačima na vrlo jednostavan način, najčešće e, putem sustava semafora, da im pokažu koji je odabir odgovoran. Dakle, ako nemate eko oznaku, onda e, pomoću informacija na paketu proizvoda možete vrlo lako vidjeti kojem proizvodu treba dati prednost e, i zato što ima najvišu održivost. A ako hoćete znati više o nizozemskoj aplikaciji, imate brošure na izlazu iz dvorane kraj vrata. I supermarketi također nude te iste oznake semafora, dakle tri boje, to je vrlo korisno za potrošače. Ta informacija kada je na proizvodu im jako olakšava odabir proizvoda, a trebamo znati da se većina proizvoda iz mora kupuju u supermarketima i da ljudi tamo nemaju mnogo vremena gledati pojedinosti u svakom proizvodu, dakle žele vrlo brzo baciti pogled na proizvod i zatim ga uzeti sa sobom. No, istodobno, mnogo se e, hrane iz mora prodaje i u ribarnicama i u restoranima. I kao što su već i drugi govornici rekli, informacije koje tu nalazimo su jako slabe. I iako postoje zahtjevi za označavanjem e, proizvoda iz mora, e, ti propisi se ne provode, oni se ne primjenjuju zato što imamo drugačije prioritete i zapravo je to velika šteta. Trenutno samo udruge za zaštitu potrošača ili udruge za zaštitu okoliša pokušavaju ostvariti bolju razinu informacija o proizvodima, kako u ribarnicama, tako i u restoranima. Zašto je to bitno? To je bitno zato što europski proizvođači žele imati e, jednaki položaj kao i drugi kao što smo već čuli, e, postoji velika konkurencija proizvoda iz čitavog svijeta koji često e, ne poštuju jednake standarde kao europski proizvođači, a natječu se u tim istim supermarketima sa svojim proizvodima koji se, sa proizvodom koji se proizvode u Europi. Opet, to označavanje e, proizvoda i te informacije su vrlo važne, a isto tako i taj sustav rangiranja E, proizvoda iz mora, taj sustav semafora, vrlo često ovisi o raspoloživim informacijama. A za europske proizvode imamo mnogo više informacije u održivosti, stoga ti proizvodi obično imaju e, mnogo bolje rezultate na tim reagiranjima od proizvoda iz jugoistočne Azije, primjerice iz Vjetnama, odakle nam pristiže dosta takvih proizvoda. A zbog toga što se jako mnogo međunarodno trguje, nam treba znati da su proizvodi iz e, mora, dakle iz mora, e, sirovina kojom se na svijetu najviše trguje i stoga je dosta teško zadržati informaciju na proizvodu. Dakle, sljedivost je nešto što bi trebalo dobiti više na značaju kako bismo potrošačima dali jamstva da oni u svojim rukama doista imaju onaj proizvod koji žele. A ako sljedivost nije dobra, te ako je dosta slabo označavanje proizvoda, onda može doći do različitih situacija. Primjerice oceane prije dvije godine ovdje u Briselu istraživala u ribljim restoranima, čak i u restoranima u komisiji, to je jedna slična udruga nama. E, I ustanovili su da riblje vrste koje su navedene na miniju najčešće nisu one koje završe na tanjuru. To je vrlo ozbiljna situacija zato što se tu radi možda o nezakonitim proizvodima ili proizvodima koje su, koji su proizvedeni pod lošim uvjetima, a e, koji su ušli u e, lanac hrane i koji se natječu sa tim kvalitetnim proizvodima. Evo, ovo je isto tako jedan primjer toga što se može dogoditi kada se pravilno ne označavaju e, proizvodi. Ovdje se kaže da je ova riba ulovljena na odgovoran način, na održiv način, ali dalje ne znate kako su to postigli i to je jedna vrsta informacija koju treba popraviti. Ovo je e, informacija o tome kako mu se može poboljšati sljedivost. To je kanadska organizacija koja omogućuje da se hrana iz mora može pratiti e, tijekom cjelokupnog lanca hrane i mislim da bismo mi trebali na e, širi način implementirati slične sustave. Udruge za zaštitu okoliša naravno da otežavaju život ribara jer kažu da e, ovaj ili onaj proizvod nije održiv i traže da se oni poboljšaju. Ali ono što udruge civilnog društva mogu isto tako postići, a već je spomenuto da bi oni to trebali više činiti, je to da promiču hranu iz mora. Zbog toga smo e, i mi osnovali našu udrugu prije dvije godine. Mi želimo promicati hranu iz mora ali želimo samo promicati odgojan izbor. I želim vam pokazati dva primjera toga na koji način udruge za zaštitu okoliša mogu promicati hranu iz mora. Mislim da je jedan od razloga zbog kojeg takve udruge mogu biti uspješne je taj što e, to možda nisu najobičajniji izvor informacija, ali primjerice kada e, ribari kažu morate jesti moju ribu, onda to nije vjerodostan izvor informacija za potrošače, ali kada udruge kažu ovu ribu možete pojesti, to onda zapravo daje mnogo veću, mnogo veću vjerodostojnost tom proizvodu, zato što te udruge nemaju vlastitog interesa u tome. Dakle, e, čak i oni koji nemaju interesa za okolišne aspekte mogu dobiti tu mnogo informacije o ribama i znam za ljude koji su bili vegetarijanci ili nisu jeli ribu, a kada smo mi promicali odgovoran izbor, onda su nam rekli pa hvala Bogu možemo jesti ribu. Ovo je e, jedna organizacija za e, srednjih američkih država gdje oni promiču e, to da se jedu invazivne vrste. E, potrošači ne znaju često za to da se može ta riba jesti, ali ona bi se zapravo trebala jesti jer je prava pošast. Isto tako smo nedavno proveli kampanju u Nizozemskoj. To se tiče eh, To su kočarice sa pulsirajućim načinom lovljena. Imamo obično riblju vrstu koja se namjerava uloviti, ali ako se eh, ona lovi istodobno se dobije jako puno usputnog ulova. To su dakle povlačne mreže sa e, gredom. A e, te, taj usputni ulov nije jako vrijedan, e, te ribe se nisu dobro poznate i zato nemaju veliku tržišnu vrijednost. I stoga smo mi rekli da možemo napraviti nešto kako bismo pomicali svijest o tim slabo iskorištenim ljubim vrstama u Nizozemskoj i to je nešto što je naišlo na vrlo pozitivan odaziv, prije svega kod supermarketa koji će sada nuditi na svojim policama e, te ribljeve za koje se dakle nedovoljno iskorištavaju. Mislim da je to dobar način na koji možemo pokazati kako udruge e, civilnog društva mogu promicati hranu iz mora u Nizozemskoj i e, Evo ova gospođa na slici je jedna vrlo poznata nizozemska kuharica koja nas podržava u našem radu. Hvala vam. Hvala. Hvala Kristin a ne Kristijanu, na vašoj prezentaciji. Kristina. I sada pozivam gospođu Kristinu Agrilo. Mislim da se nisam prevario, izvolite. Dajem vam riječ. Thank Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja sam, kao što ste čuli, Kristina Agrilo iz organizacije Slow Food. Dakle, lagana hrana. Kao prvo vam se želim zahvaliti što ste mi omogućili da gostujem danas kod vas i da vas na području odgovorne potrošnje i e, je, upoznam i sa našim slow foodom, našom organizacijom za lagano polagano jedanje. Dakle, da vam kažem nešto o našoj organizaciji. Mi smo jedna vrlo globalna organizacija koja je diljem baze blizu dakle terena osnovana i to 1989. kako bi spriječila nestanak lokalnih e, prehrambenih kultura i tradicija i kako bi se borila protiv kulture fast fooda, one brze hrane. Danas smo jedan globalni pokret koji uključuje milijune ljudi i to nis, nemamo samo potrošače, nego isto tako u našim mrežama sudjeluju i proizvođači, i ribari, i teoretičari, i akademici, dakle, i znanstvenici, i općenito svi ljudi koji su zainteresirani i koji se žele pobrinuti da svima omoguće pristup dobroj, zdravoj i po poštenim uvjetima ulovljenoj i proizvedenoj prerađenoj hrani. Dakle, ono što je bitno da bude i dakle, ekološki održiva, po tim pošteno i da bude da isto tako daje mogućnost i farmerima i ribarima i uzgajivačima, dakle kojima je akvakulture da mogu od svog prihoda živjeti, a s druge strane da bez nastanka nerazumnog profita se riba i održivo gospodari ribarskim fondom. Dakle, riba je hrana i mi smatramo da je čitav naša organizacija posvećena zapravo jednom globalnom naporu da svi skupa pređemo jedno održivo gospodarenje svim našim resursima. Kad su ribe u pitanju, mi naravno jednu kontinuirano provodimo kampanju za odgovornu potrošnju riba koja se zove Slow Fish spora riba i promoviramo malo tradicionalno priobalno ribarstvo kao naravno i odgovornu potrošnju riba kao što smo rekli. Ono što je jako bitno ovdje što valja napomenuti je da iako znamo iz, da je edukacija jako, jako važna, ne možemo imati uspjeha u promoviranju održivijih sustava ako ne budemo istodobno radili na tome da se podrže mali tradicionalni ribari, a istodobno i paralelno ne budemo sve institucije na svim razinama poticali, ohrabrivali da stvore jedno bolju političko okruženje. To znači da mi one donositelje odluka i kreatore politika potičemo i ohrabrujemo u tom da stvore i oblikuju politike koje će podržati te male ribareći koji se puno manje u svojim naporima održavaju i ostavljaju posljedice po ekologiji. A s druge strane da omogućimo potrošačima da budu puno, puno informirani kako bi donijeli objektivnije i odgovornije odluke. Evo kako bi upravo te sve učinke ostvarili. Mi radimo jako puno na različitom lobiranju, zagovaranju, predstavljanju, imamo puno posla na terenu i radimo jako puno na podizanju svijesti. Specifično naravno kroz različite vrste edukacije. U srži naše edukacije o odgovornoj potrošnji ribe je ona naša, da kažemo, kako mi to zovemo, pismenost o morskoj hrani, morskoj prehrani. To znači da mi opće objašnjavamo njima šta je sustav hrane iz mora, prehranjivanja iz mora, kako se to odražava na naš život i kako to treba održati u ravnoteži na planetarnoj Jako bitno je pritom objasniti kako se riba proizvodi ili donosi na stol i da se objasne svi različiti sustavi. Također da im objasnimo i prikažemo tko to radi, tko stoji iza toga. Jer bi mi željeli da potrošači apsolutno razumiju cijelosti ulogu koju imaju i sami ribari, ali i svi ostali koji sudjeluju u tom lancu dok riba ne dođe do njih. Ako potrošači budu razumjeli sve te različite aspekte, bit će u stanju, naravno, i sami donositi daleko odgovornije, informiranije odluke. I naravno za nas se ideja o edukaciji o hrani znači da pokažemo da hrana Oduvijek tradicionalno ujedno znači i užitak, predstavlja kulturu i iskazuje najbolje mogućnosti za suživot. A sada da vam kažem nešto o našim aktivnostima. Mi ih ohrabrujemo da kupuju sezonsku ribu, dakle ono što se u toj sezoni smije loviti. Dakle, ribu koja je ulovljena izvan perioda mrijesta ili generalno da se osigura preživljavanje naših stokova. I nadalje, jako je bitna podrška koja u tome mi dajemo i lokalnim ribarima. Mi ih ne ohrabrujemo da Potrošači kupuju lokalno ulovljenu ribu, tako da se ne bi riba kroz cijeli svijet dopremala, jer znamo da onda ogroman otisak ostaje zbog potrošene energije svega da se uopće ta riba dopremi, recimo ne znam koliko tisuća kilometara po svijetu. Inače, mi znamo da u svjetskim morima i oceanima postoje tisuće i tisuće vrsta riba, ali jedan jako mali broj vrsta, 15-ak, 20 možda, se obitelji ribljih uopće obično troši njih e, jede i konzumira i mi naravno onda ohrabrujemo naše potrošače da miješaju, da često isprobaju njima nepoznate vrste jestivih riba. Također ih ohrabrujemo da nikad ne jedu riblju mlađ, nego da e, samo troše ribu koja je dakle dosegla stanovitu veličinu. Da, zatim se trebaju educirati da bi znali koja je sezonska, lokalna sezonska riba koja se kad smije loviti, odnosno pod, pod konzumirati. Mi smo razvili i nekoliko važnih alatke koje nam pomažu u našem radu tijekom ovih godina koliko mi radimo. Tajem alatkama se služe naše lokalne filijale diljem svijeta kako bi provodili ove inicijative za edukaciju o hrani, o prehrani morskoj, morskoj hrani. Dakle, tu imamo razne, razne, recimo, interaktivne izložbe, onda degustacije sa vodstvom, posjete ribarima, posjete različitim kuharima, specijaliteta, praktične radionice, e, obroke sa kuharima i proizvođačima, tiskani materijal i tako dalje ali uz sve ovo imamo uvijek jedan i praktični dio sa našom e, osjetilnom edukacijom. Dakle, u to idu recimo, spadaju posebno organizacija kuhanja hrane ili pripreme hrane morske sa kuharima i ribarima i tako dalje. I na kraju, ali ništa manje važno, vi možete naći tu i neke materijale koje smo vam izložili na ulazu koje smo mi pripremili za naše kampanje i možete se to pogledati. Ali sada bih se samo još željela fokusirati na jedan event koji je, to je dakle Slow Fish event, to je najvažniji kojeg smo mi napravili sa našom organizacijom u Italiji u suradnji. Dakle, ove godine smo došli do osmog izdanja toga. Do sad se to uvijek u Genovi u Italiji organiziralo. To je veliki event kao neka vrsta naših dana, festivala koji traju uvijek četiri dana. I tu tijekom tog velikog eventa, tog festivala, da kažemo slow fisha, polaganog uživanja jedanja ribe, mi koristimo sve alatke o kojima smo govorili da bi to ljudima približili. Ideja čitavog tog događaja, to, te manifestacije, koju mi organiziramo u međunarodnom izdanju u Italiji, ali inače imamo i manje izdanja, nacionalna da tako kažemo, koja se pripremljaju i održavaju u drugim dijelovima svijeta manje takve manifestacije, recimo Slow Fish u Istanbulu ili u New Orleansu, a unatrag nekoliko godina organiziramo i Slow Fish, našu sporu ribu na Karibima. Ali to su manje, onda manje, manje manifestacije. Ideja je bila iza toga svega da sve dionike koji su tu involvirani, u tom sektoru riba, proizvodnja i potrošnje, svi koji su odgovorni involvirani, nekako okupimo. I ponovno, glede potrošnje riba, pokazat ću vam nekoliko snimki da vidite što i kako to obično izgleda. Ovdje imate snimku recimo naših aktivnosti posvećenih djeci. Već je i prije kazano da djeca i mlade igraju jako važnu ulogu, dakle jako su bitna ciljna skupina za nas. Jako je važno njima dostaviti na pravi način poruke ako želimo postići doista promjenu u prehrambenom sustavu. Naravno, postoji onaj teorijski dio da im pokažemo da postoje različite vrste riba, ali to se onda uvijek kombinira sa nekakvim praktičnim dijelom gdje ih pozivamo da recimo odu na tržnicu kao dio te naše manifestacije gdje će recimo direktno na terenu, na tržnici otkriti, upoznati, vidjeti različite vrste riba, nešto i naučiti. Jasno, treba ih uputiti, objasniti im i načine ribarenja, kako se riba love i to ne samo recimo tradicionalnog ribolova iz evropskih država, nego i primjerice pokazujemo i kako se tradicionalno riba lovi u Mauretaniji. Tako je primjerice ovdje bila jedna žena, ali iz cijelih i ostalih dijelova svijeta koji onda s njima podijele svoje iskustva. Naravno, kad smo došli i kad imamo mogućnost, onda pokušavamo organizirati neke aktivnosti i na brodovima ribarskim i pozivamo ih da tamo izravno zapravo dožive ribu. Jer jedan od razloga je upravo što taj da ne vole ribu je što ne vole dodirnuti tu ribu jer im je ljigava ili sluzava ili ne znam šta ili se boje. I onda na taj način smo čitav nekoliko inicijativa razvili kako bi e, tu djecu i te mlade povezali s tom ribom, da ju dodirne, dožive, i možda razgrade dio svojih preduvjerenja ili gađanja ili odbojnosti. I dobili smo inače jako pozitivne povratne informacije od njihovih profesora, učitelja i nastavnika o tome kako su djeca to sjajno podnijela i prihvatila. I zatim krenemo sa degustacijama, kušanjem jer vrlo često djeca zbog bilo kakve averzije neće ni jesti ribu pa ni ne znaju kakvog je okusa i unaprijed govore da je ne vole, ali ovdje ih mi de facto educiramo i u tom kušanju i u ukusima i okusima ribe. Naravno, nije to samo za djecu i mlade, mi imamo tu i i odrasle osobe, ali kod, kad su odrasli u pitanju, onda naše degustacije, da ih tako nazovemo, najčešće u sadrže i nekakve kulinarske izlete i razmjenu recepata i tako da nauče kako će pripremati ribu. Za odrasle organiziramo isto različite aktivnosti kako bi i oni upoznali okuse i razumjeli šta je sve to potrebno i skriva se iza toga da riba dođe na ribarnicu ili njima na stol. Evo vidite na ljevoj strani ove fotografije tu imamo i studente sa fakulteta za gastronomske znanosti koji su sudjelovali, ali vrlo često i sa drugim studentima organiziramo, recimo učenicima hoteljerskih škola, viših stručnih ili čak fakulteta hoteljerskog, ugostiteljskih i sličnih škola gdje nam ko, oni koji su specijalizirani i za kuhinju i kuharstvo, odnosno catering, i sa svima njima znamo surađivati. Druge fotografije pokazuju još jedna opciju. Evo recimo nešto što smo organizirali isto vrlo namjerno sa edukacijskim ciljem kako bi ljudima pokazali različite vrste riba i da im često pokažemo da je neka potpuno uobičajena riba vrlo često nalikuje nekoj zanemarenoj ili gotovo odumrloj vrsti, nekoj rijetkoj ribi, ali kako se onda razlikuje razlikuju te ribe u cijeni, ako su u okusu i svemu ostalom vrlo slični. onda naravno organiziramo i potragu za skrivenim blagom, imamo različite interaktivne igre i Imamo vrlo zanimljivu suradnju sa, uhodanu suradnju s umjetnicima. Primjerice, vrlo zanimljiva radionica s jednim rad, umjetnikom koji koristi prastare japanske metode rada i dizajniranja, e, dakle i tehnike svog rada vrlo stare japanske i to je koristio za dizajniranje različitih stvari za našu kampanju. Ali naravno, edukacija nije dovoljna ako želimo hrabriti potrošače da promijene svoje prehrambene navike, moramo im omogućiti da imaju bolje okruženje kako bi mogli donijeti odgovorne odabire. Zbog toga organiziramo često različite panel diskusije, okrugle stolove i slično i to vrlo često i sa visokim predstavnicima vlasti ili nadležnih tijela vlasti koja su zanimljiva na našem području. Ovdje smo recimo s predstavnicima ministarstva, pomorstva i drugih talijanskih visokih e, državnih tijela imali recimo raspravu o otpadu u moru, o mikročesticama u moru, i vrlo zanimljivim drugim stvarima, ali mi smo i onda još jedan projekt koji smo skupa s njima provodili, a to je po uvođenje i zapravo povećanje udjela ribe i riblje prehrane u, školskim kantinama. I na kraju, ako želimo da naši potrošači održivo jedu održivu ribu, da tako kažemo, moramo im osigurati pristup E, takvoj ribi na tržnicama. Zbog toga uvijek pozivamo ribare iz naše mreže, mi govorimo tu o malim tradicionalnim ribarima i s njihovim malim obrtima i mi se pobrinemo da im osiguramo prostor gdje će oni moći razmjenjivati svoje iskustva i zajednički nuditi različite prijedloge za rješenje problema koji nas muče. I u svakom slučaju tu onda povezujemo potrošače i proizvođače i tu im dajemo prostor, mi to organiziramo prostor i priliku da se susretnu i da razgovaraju i na taj način razviju povjerenje jedni u druge i uvijek potičemo naše potrošače da ako i kako mogu da se izravno povežu sa ribarima ili da nađu recimo one prodavače na ribarnici na koje se mogu osloniti i od kojih oni dobiju uvijek jednu informaciju koja je vjerodostojna. I na kraju, pitanje kuhanja. Mi znamo da je recimo priprema ribe, kuhanje, može biti obično jedan sjajna prilika za povezivanje proizvođača i potrošača i divan kanal za prenošenje najboljih poruka. Mi mislimo da je bitan doprinos dakle, svih ovih involviranih aktera ako želimo doći do jednog održivijeg sustava prehrane općenito, posebno ribom. Hvala vam lijepo. Ako još trebate nešto više i želite više informacija, naći ćete moje kontaktne podatke na kraju materijala. Hvala. Merci beaucoup. Merci à Hvala vam lijepa. Hvala svoj četvorići stručnjaka. Hvala što ste poštovali svoje vrijeme za govora. Sada ćemo čuti pitanja koje će vam postaviti zastupnici. Imam za sad dva govornika koji su se javili za riječ. Gospodin gospodin Don Santos i e, zatim još Ricardo, izvoli. Eh, htio bih... E, hvala. lijepo na prezentacijama. Htio sam se zahvaliti da ste prihvatili naš poziv za sudjelovanje u današnjem savjetovanju i htio sam vam čestitati na porukama koje ste nam prenijeli. Mene ovo sve podsjetilo na jednog našeg velikog prijatelja i mentora. Naime, bio sam čak i na e, komemoraciji koja je njemu čast bila priređena. Upoznao sam ga 90. godina još i već onda smo se bavili tim velikim problemima, dakle pomorskom ekologijom i održavanjem ekosustava pomorskih. I to je, on je nam uvijek govorio da su to toliko odgovorne i ozbiljne stvari za koje, koje moraju generacije rješavati i nosit će to na svojim leđima. I doista vidimo da već generacije i ulažu velike napore u to kako bi očuvale očuvale naša mora i riblje stokove i kompletnu pomorsku ekologiju. A s druge strane znamo koliko je važno to za ravnotežu na planetu, ali za nas ljude, koliko su to bitni resursi koji su vrlo korisni za naše zdravlje. Ta prehrana koju želimo koristiti, koju bi trebali jako poštivati i čuvati. I kao što je naš mentor Julien to je rekao, to su bitne stvari kod kojih se moramo često donositi vrlo odgovorne odluke. Mislim da je upravo to donošenje odluka središnja pitanje za naše potrošače. Međutim, Nismo još dovoljno daleko došli s tim potrošačima, nismo ni konkretnih rezultata postigli kojima bi se mogli podičiti. Mno se kampanja vodi na tom sektoru, mnogi su vrlo angažirani u borbi, vrlo je, ali to su toliko važne stvari, čak i za gastronomiju. Mislimo da bi cijelo hoteljerstvo i cijelo gastronomija trebali biti involvirani. Svi bi se trebali zauzeti da se potiče održiva potrošnja riba. Ali imam sad pitanje za dr. Leandra. Vaša knjiga mi je poznata, ona knjiga o kojoj ste govorili. To je jako dobro napravljeno i grafički jako dobro prikazano i sadržano jako dobro. Riječ je o, napokon, tu se govori o receptima, navode se različiti recepti, a osim toga se govori o alternativnim vrstama ribe kako bi se održivost bolje zajamčila. Dakle, ne samo one najizlovljenije. A, imam i još nekoliko drugih pitanja. Akvakultura. Tu imamo dosta dramatične razvoj Europe. Naime, Europa je jedan od najvažnijih, najvećih uvoznika riba i ribljih proizvoda. Međutim, stvari bi mogli i drugčije izgledati posebno. Kod e, ribljih akvakulture i e, ako bi se to pojačalo u Europi, još nešto o čemu u Portugalu često govorimo. Naime, u Portugalu nismo očito u stanju dosljedno provoditi i provesti uopće projekte e, za akvakulturu. Imamo različitih administrativnih barijera koje nam onemogućavaju da jedan projekt akvakulture započnemo i provedemo do kraja. Jednostavno nema dovoljno simplifikacije od strane naše uprave javne i mislimo da bi tu komisija trebala sigurno intervenirati i pomoć. Gospođo Apsil, vi ste govorili o jednoj manifestaciji e, odnosno vašem velikom projektu iz Nizozemske. I govorili ste o otpadu u ribarstvu i o tome kako bi se on mogao i drugčije koristiti. Do sada ste kako rekoste, e, relativno malo uspjeli postići svojim projektom i svojim kampanjama glede morskih dna i otpada koji nastaje u morima i tu se taloži. Što dalje? To je moje pitanje vama. A zatim, glede onog što je Kristina Agrilo prezentirala, imate li, je li se doista pokušavate E, i angažirate se da e, potrošači jedu lokalno ulovljenu ribu. I kako to ide i da li imate tu stvarno uspjeha u tome? pogledajte, tu ima cijeli dan lanac koji bi trebao se u to involvirati. Međutim, do sada mislim da niste baš neke rezultate postigli. Merci Ricardo. Hvala ti Ricardo. Gabriel Mato. Evo samo kratko i jako brzo. Zahvalit ću ovim četvero izlagačima na njihovim zanimljivim prezentacijama. Imam sada jedan zaključak i jedno pitanje. Zaključili smo da se povećala potrošnja ribe, a to je jako dobro. Ali istovremeno nam je jasno da mi u Europskoj uniji smo u deficitu, e, kako i po pitanju divlje ribe, tako i po pitanju ribe iz uvoza i zato moramo uvoziti a uvozimo sa problemom jednakim koji postoji u akvakulturi. Dakle, uvozimo e, ribu, znači koja ima puno lošiju kvalitetu, puno lošije znači, kontrole po pitanju zdravstvenih e, aspekata i zato, zato se sada ja pitam kako to da ako nam riba treba ne ulažemo u to i ne razvijamo taj dio. I također, kada govorimo o potrebi za davanje što više informacija, istina je da nam treba više informacija o akvakulturi. Recimo da ta normalna riba, da tako nazovemo, da nam je vrlo jasno koji su postupci i znači, koji su dobrobiti. I svi se više manje slažemo e, oko važnosti održivosti ribljih resursa. Ja stalno spomenjem tu trostruku održivost, a ne samo e, da imamo ribu u moru, nego također da imamo i održivost ne samo ribljih resursa, nego i cijele ribolovne industrije i e, e, e, naših ribara. Ali smatram da je iznimno veliki problem prvo s jedne strane održivost, budući da govorimo o održivosti u ribarstvu, ali i u akvakulturi. I također drugi problem je administracija Postoji jako puno e, prepreka kada je riječ o osnivanju poduzeća ili pak postrojenja za preradu ribe. Dakle, zato mislim da je bitno da e, promijenimo to mišljenje da je riba iz uzgoja puno loša i manje zdrava e, iz ribe koja se, iz, znači ribe, od divlje ribe. Dakle, kada govorimo o potrošačima, ja mislim da još uvijek postoji još neke predrasude po pitanju proizvoda iz akvakulture. Iako je potvrđeno da proizvodi iz akvakulture ima jednako toliko, a čak i više nekih koristi, odnosno dobrobiti i kvalitete od divlje ribe. Dakle, mi, ono, to je ono što treba napraviti u smislu promjene percepcije i predrasuda. Da, jasno nam je da možda e, nije skupo vaditi ribu iz uzgajališta, da je to jeftinije od e, ribolova samog, ali kada govorimo o uzgoju same ribe, to je i itekako puno skuplje od ulova. Čini mi se da e, je nužno povećati znači kampanje za informiranje, to u to nema sumnje jer na taj način ćemo moći e, promicati sve dobrobiti konzumiranja ribe. Mislim da je Kristina također spomenula nešto vezano uz e, e, povećanje informacije kojima raspolažu potrošači u svim područjima. Dakle, ako ne pokrijemo sva područja, onda ponovno nećemo biti vjerodostojni. S jedne strane, mi potičemo konzumaciju jedne apsolutno nužne namirnice, koja je puno zdravija od nekih drugih namirnica, a s druge strane, mi ne ulažemo u taj sektor kako bismo upravo povećali proizvodnju i kako bismo taj sektor učinili privlačnim našim potrošačima. I zato moramo pokazati našoj javnosti što je to što mi možemo odavde napraviti kako bi se to promijenilo. Osim toga, činjenica da smo mi u Europskoj uniji u deficitu, onda bismo mogli e, zapravo e, početi zadovoljavati tu potražnju koja postoji, a koju mi trenutno ne iskorištavamo. Hvala. Gabriel. Hvala ti, Gabriele. Klara Agenjar. Zahvaljujem. Ispričavam se što nisam mogla slušati e, zadnju prezentaciju E, a prethodne prezentacije su bile jako zanimljive. E, htjela bih se sada osvrnuti na jedan aspekt. To je nešto što mene jako zanima. Predstavnik komisije kada je e, započeo današnje izlaganje je rekao da su oni odlučujući čimbenici za konzumaciju ribe, kvaliteta i cijena. Dakle, e, to su oni osnovni elementi koji moraju biti zadovoljeni. Kada govorimo o samom označavanju deklaraciji, govori se znači o blizini, o području e, u kojem je e, riba ulovljena ili zvanđena i tako dalje. Dakle, riba općenito mora zadovoljiti prvenstveno dva faktora, a to su kvaliteta i cijena, a tek onda ove ostale. Iz toga, to je zapravo proizašlo iz onoga što je rečeno. Dakle, e, činjenica je da ne postoji e, razvijena kultura konzumacije ribe u onim područjima gdje e, je ribolov blizak znači tamošnjem stanovništvu to je puno lakše ali na nekim drugim područjima to treba uzeti u obzir u smislu nužnosti promicanja Dakle, kada govorimo o tim nekim elementima, moramo shvatiti koji su ti razlikovni elementi koji će te nagnati da kupiš neki određeni proizvod ili da ga ne kupiš. Ja mislim da je kvaliteta definitivno e, zapravo jedan od važnijih čimbenika jer se ona nužno povezuje sa e, samom kupovinom ribe. Znači ako, ljudi su odlučni u kupnji ribe, oni žele kupiti kvalitetnu ribu, dobru ribu. A ali činjenica je da postoje dobra mjesta na kojima se može kupiti dobar proizvod, ali pak i s druge strane loša mjesta. Na primjer, ovdje u Briselu je jako teško naći dobro mjesto na kojem se može kupiti kvalitetna riba, a mi smo jedan od glavnih gradova ovdje u e, Europskoj uniji i bez obzira na to je jako teško dobiti, odnosno kupiti dobru ribu. I treba ga pomno tražiti a ovdje u parlamentu dobiti na meniju kvalitetnu ribu, to je zapravo pravo čudo. Kako je to moguće? Dakle, ja sam španjolka, dolazim s juga Španjolske i e, konzumacija ribe kod nas je uobičajena. I također je istovremeno e, dostupna. Znači, riba je nama dostupna, lako dostupna. E, ono što smatram da moramo napraviti, a to je promijeniti razinu dostupnosti te izmijeniti taj faktor cijene. E, jer vjerujem da je riba ovdje jako e, skupa i upravo zato je teško zadovoljiti tu potražnju. I mislim da postoje velike razlike od zemlje do zemlje. E, znači, zaslušala sam i mišljenja osoba koje su se javile za riječ već i ranije, a to je kada je riječ o diferencijaciji same konzumacije. Dakle, Ovdje se govori o tim e, oznakama, znači o, deklaracijama e, lokalne ribe, znači e, koja je lokalno ulovljena ili uzgojena. To je nešto što će potrošač možda uzeti u obzir, ali mu neće biti jedna od prvih elemenata koje će uzeti u obzir. Dakle, ja mislim da je to bitno, ali opet ako imate oznaku, znači to pripada području koje je pod kontrolom organizacije za e, e, hranu i poljoprivredu, to apsolutno ništa ne znači našim potrošačima. Dakle, e, mene sad za baš briga kad kupujem nešto, je li to iz područja FAO 1, 2, 3 ili 23. Dakle, gospodin Izabramara, koji je, evo, gospodin Rendon, moj sunarodnjak, e, ja bih mu htjela postaviti jedno vrlo konkretno pitanje. Dakle, nevjerojatno je da ne postoji datum e, ili zemlja porijekla e, ribe, ali nevjerojatno je ok porijekla više manje, ali apsolutno datum ulova je nešto neprihvatljivo i nevjerojatno je da to danas nije obvezujuće nego dobrovoljno. Ja mislim da je to element kojeg je jako teško shvatiti. Puno hvala. Merci, Clara. Euh, hvala ti, Klara. Ali prije nego što ćemo brzo dati riječ našoj kolegici Rodust, mislim da si u podne kao i ja, mislim, rekla si upravo da ne možeš naći ribu u Europskom planetu, a mislim da si u podne kao i ja eh, jela ribu sa tartar sosom i ta riba nije bila loša koliko mi se čini. Čini mi se da sam te vidjela, vidio na onom katu gore, znaš, gdje si bila sa Gabrielom. Ja znam ko je pojao tu ribu jer ja sam tražila više nije bilo. Ja se Ali znam ko je pojao, pazi. Znači ja sam tražila ribu i nije bilo. Bila je samo jedna i znam ko je pojao. <laughs> Se lo han todos ellos. Evo, svi vi ovdje ste ih pojeli, vidjela sam. Um, Ulrike. E, Hvala lijepo, predsjedniče. Mislim da bi se trebali uvijek iznova e, predočiti da je riba vrlo skupocjena namirnica. Jer znamo da su mnoge riblje vrste e, tragično prelovljene i zbog toga upravo i komisija i često govori kako cijena i kvaliteta treba igrati oboje veliku ulogu. Međutim, moje pitanje ide u smjeru akvakulture, jer mislim da odnosi se upravo na to, jer mislim da će to u budućnosti biti jako važan resurs za nas. Pa stoga moje pitanje našim predavačima na temu akvakultura. Koliko ribe danas još trebate kako bi uzgojili ribu u akvakulturi. Meni jako drago što vi govorite da možemo puno proteina i drugim putem već proizvesti. Međutim, predrasude koje postoje prema akvakulturi to kažu da četiri kila ribe trebate za uzgoj jedne kile ribe u akvakulturi. Ja ne vjerujem da je to tako, ali možda biste nam vi to mogli još malo objasniti. A zatim me zanima tamo gdje se bavite akvakulturom, kakvo je opterećenje i onečišćenje tla. Da li se znanstveno već e, moglo utvrditi da morsko dno nije toliko onečišćeno gdje je akvakultura ili još uvijek jest? I zatim zanima me da li postoji prostorno uređenje za mora u Španjolskoj ili neka prostorna regulacija. Meni se čini da je to najveći problem, jedan od najvećih problema, što u mnogim državama još uvijek nemamo prostorno planiranje za morski prostor jer jednostavno ne možemo se onda ni vidjeti gdje se može bilo kakva farma ili uzgoj, dakle akvakulturni postaviti jer nije ništa isparcelizirano, nije prostorno da kažemo razvijeno. I zatim šta koristite u akvakulturama za bi da zajamčite zdravlje vaših uzgojenih riba, koji su to lijekovi ili substance, šta im dajete? kakve dodatke. I onda još jedna napomena, kod nas e, postoje čitav niz zakonskih e, regulativa koje onemogućavaju ljudima e, taj rad, a onda um, mi jednostavno uvozimo iz trećih zemalja gdje nema takvih zakonskih brana kod uzgoja. Pa onda me zanima da li bi kod tog uvoza iz trećih država kako se to tretira, zato što su tamo uzgojeni bez ikakvih barijera. Euh, Podsjećam da imamo javno saslušanje. Ispričavam se, prvo ću dati riječ e, gospođi Gomez. Gospodinu Rendonu Gomezu zapravo nas mora napustiti, on ne može više ostati ovdje. Dakle, ako može odgovoriti na pitanja koja su vama postavljena, gospodine Gomeze, prije nego što to otići, a onda ću tebi dati riječ kasnije. E, Puno hvala. Ja sam Rendon Gomez. Dakle, i Rendon i Gomez Evo, e, sada ću početi od početka. Jedno od pitanja bio je, znači, okvir koji sam predstavljao, odnosno, je li jesam li govorio o, znači, akvakulturi općenito ili govorio samo o uzgoju riba. Da, ja sam odnosio ovdje na uzgoj riba. E, ista osoba me pitala također, e, e, jesam li znači imao problema sa lokalnim institucijama ili sa institucijama e, e, država članica u smislu porasta tog sektora u okviru nekih e, zemalja. Dakle, evo, dakle, ja bih rekao da danas institucije koje predstavljaju znači sav posao vezan u zaštitu okoliša na neki način rade pretjeran posao što onemogućuje rast sektora akvakulture barem u Španjolskoj. Još jedno pitanje e, gospodina Mate Gabriela se ticalo poteškoća vezanih uz funkcioniranje lokalnih institucija. Dakle, istina je, lokalne institucije su te koje ponekad na pretrani način e, stvaraju prepreke za razvoj akvakulture u različitim regijama, pogotovo u trenutku kada se mi borimo i kada konkuriramo trećim zemljama gdje ne postoji niti četvrtina tih opterećenja e, kada je riječ o organizaciji, o propisima, o e, samim ekološkim propisima i tako dalje. Da, i upravo zato u mojoj prezentaciji se kaže da e, bi institucije trebale osvijestiti činjenicu da održivost nosi sa sobom i pitanje nužnosti da se ipak nešto i proizvodi. I naravno da e, je istina da će e, ako taj sektor dođe na područje gdje ga prije nije bilo imati određeni učinak jer mora biti tamo gdje ako tog prije tamo nije bilo onda će to imati određeni učinak ali je bitno vidjeti koje su potrebe i zahtjevi naših potrošača koji žele konzumirati tu ribu. Također je istina da postoji predrasuda kada, govori, kada govorimo o e, konzumaciji ribe iz uzgoja. Svima nam se dogodilo u nekom određenom trenutku da kada su nam prodavali u nekom restoranu ili ribarnici ribu, da su nam zapravo veličali divlju ribu u odnosu na onu iz uzgoja. Ja neću reći da ona je bolja ili lošija, jer ne želim zapravo nikakvih, e, e, da, nikakvih sporova e, da budu upućeni od strane naših ribara spram moje, mogu udruženja. Znači, i ja smatram da mi zajedno s njima moramo raditi i surađivati. Ali vjerujem da je istina da postoji kulturna predrasuda po pitanju ribe iz uzgoja. A tu predrasudu šire kako prodavači, tako i kuhari koji stalno govore da riba iz uzgoja ima manje hranjivih sastojaka, manje dobrobiti i manje vrijednosti od ribe iz divljeg ulova, što nije istina. S druge strane je pak e, istina da e, se još uvijek ne obvezuje E, znači da se još uvijek ne obvezuje e, prodavače, a to je u nadležnosti lokalnih i regionalnih institucija koje bi trebale to nadzirati Dakle, da moraju zabilježiti datum ili ulova ili vađenja u slučaju akvikulture i također nju porijekla te ribe. To još uvijek nije definirano kao obveza na svim, u svim dijelovima i u svim regijama. Ja ne kažem da to oni čine sa lošim namjerama, ali ako ne oni izvršavaju svoje dužnosti, ako oni nemaju znači, nadležna tijela koje bi trebali pratiti i nadzirati, znači kontrolirati upravo tu činjenicu da se navode točni podaci i svi potrebni podaci, onda je činjenica da to ne može funkcionirati i da na taj način oni zanemaruju svoje dužnosti. Dakle, potrošač koji kupuje ili konzumira ribu mora znati što kupuje i što konzumira. Evo posljednje pitanje. Ispričavam se jer vrijeme brzo prolazi, a svatko treba dobiti vrijeme za govor. Dao sam vam riječ kako biste mogli odgovoriti na pitanje i zatim nas napustiti, ali rado bih sada dao riječ gospodinu eh, Erdosu koji me zatražio za riječ. Hvala vam gospodine Rendos Gomeze. Izvolite. Hvala vam. Kao prvo bih vam htio zahvaliti i htio bih vas pozdraviti. Ja sam tek nekoliko mjeseci zastupnik u Europskom parlamentu. Koliko znam, do sad nije uopće bilo mađarskih članova u odboru za ribarstvo i stoga mi je vrlo drago što ovdje mogu s vama surađivati. Htio bih postaviti jedno pitanje predstavniku komisije. Možete li nam možda navesti neku brojku, možda postotak vezano za to koliko stanovništva u onim državama članicama jedu manje ribe e, u kojima nemaju pristup moru naspram onih država članica koje su na, na obali, dakle na moru. Kako možemo e, povećati e, udio potrošnje ribe u tim državama koje nemaju za moru. I isto tako bih još htio postaviti jedno pitanje. Primjerice za usporedbu sa za inicijativu u školama, kako primjerice možemo potrošnju ribe promicati u kantinama kako bi e, djeca jela više ribe. Samo jedna kratka primjedba. Komisija se ne javlja za riječ tijekom javnih saslušanja, samo znanstvenici i zastupnici. Dakle, komisija ne odgovara na to pitanja, ali ti možeš pitanja postaviti napismeno i uputiti ih komisiji. Nema na čemu. Ispričavam se. Dakle, onda sam e, prvom govorniku postavio svoje pitanja. Hvala vam. Hvala. Sada ću ponovno dati riječ e, govornicima, posebice vama, gospodine Leandro, jer je to pitanje bilo pučno vama. Izvolite. Pokušajte odgovoriti na pitanja kolega. Imate svo to otprilike pet minuta, više manje, da zaključite e, s vašim odgovorima. Izvolite. Zahvaljujem. Dobro, htio bih prvo zahvaliti na vašim komentarima prvenstveno na onom što je rečeno eh, o radu u Portugalu od strane eh, portugalskog kolege. Htio bih započeti sa eh, zadnjim izlaganjem kada se govorilo o konzumaciji i informiranju o ribama u školama kako bi djeca zapravo shvatila da je važnost ribe gotovo ravna važnosti mlijeka. Ja smatram da je na taj način vrlo lako raditi na tom podizanju svijesti upravo kroz djecu. I najlakše bi čak bilo recimo e, proizvoditi proizvode kao što su hamburgeri od ribe kako bi ih mladi mogli lakše konzumirati. Dakle, ne im dati ribu na tradicionalni način, nego na puno jednostavni način kako bi se mladi informiralo o konzumiranju ribe na taj način oni mogu naučiti jesti ribu. Recimo, tako da jedu hamburgere ne od mesa, nego od ribe. To bi se moglo primjenjivati u školama i onda postati primjer u nekim drugim državama. Evo, e, vjerujem da bi se to moglo napraviti, da bi se to tako trebalo raditi. Ja mislim da je to pravi put e, kako bismo pogodovali, pogodovali onim našim najmlađim potrošačima ribe i da ih na taj način informiramo o zdravlju, o nužnosti ribe za e, podizanje razine zdravlja, jer određena konzumacija konzumacija ribe nekoliko puta tjedno će definitivno u tome pomoći. Sprem onoga što je rečeno ranije, da postoje neke vrste koje se konzumiraju na globalnoj razini. Nema ih puno, ali ih ima. Znači to su divlje ribe koje se konzumiraju gotovo u cijelom svijetu i e, na neki način se znači količina tih riba značajno povećana. Dakle, osim e, srdela i nekih e, drugih riba kao što recimo baklar u Portugalu, postoje neke i druge ribe koje se mogu konzumirati, a e, ovdje je stvar o promociji tih drugih vrsta te o osiguranju održivosti. Na taj način možemo smanjiti pritisak na vrste koje su pogođenije izlovom. I također trebamo se truditi postići održivost resursa. Na taj način ćemo moći uskladiti kako potražnju, tako i ponudu. Postoji jedan znanstveni e, članak e, o jednoj značajnoj temi, a to je članak koji govori o broju ribljih vrsta koje e, su znači pripitomljene pod navodnicima, odnosno 500 i nešto vrsta riba koje se danas proizvode u uzgoju. Znači to su današnji proizvodi akvakulture trebali bismo naći e, e, jednaki broj zapravo divljih vrsta kako bismo e, mogli ujednačiti tu održivost jednog ili drugog, jednog ili drugog sektora, ali bez akvakulture to neće biti moguće. Hvala vam, Kristina Apsil. Imate li nešto što želite dodati kako bi se uvijek kolegama? Izvolite. Da, nekoliko bih stvari nadodala kao odgovor na pitanja koja su postavljena. Mislim da općenito moramo shvatiti da je Europa toliko različita i da postoje toliko velike regionalne razlike što se tiče eh, načina na koji trošimo hranu i mora, načina na koju cijenimo i stoga moramo to svakako imati na umu. Primjerice na jugu se doista cijeni lokalna hrana iz mora, a na sjeveru to ne postoji i zbog toga sam ja pokazala ovo promicanje u nizozemskoj nedovoljno iskorištenih ribih vrsta i to je baš i zbog toga zato što je nizozemsko ribarstvo jako učinkovito, imaju ciljne ribe vrste, e, posebice ribe manje veličine, e, to su ribe koje su jako cijene, koje se jako love i mnogo prodaju, ali to znači da ove druge vrste ulova i druge vrste riba se ne cijene toliko, a ribari bi trebali moći dobiti više novaca za te vrste, zato što se tu radi o mišovitom ribolovu, ne radi se o ribolovu samo jedne vrste i ako želimo od, na održivi način loviti ribu, onda morate moći iskricati ono što lovite. A ovaj visok postotak odmačnog ulova upravo se tiče ovoga. Ribari mogu najviše zaraditi kada e, ciljaju na mali list i to je dakle njihov poslovni model. A ako želite promijeniti taj poslovni model, onda morate stvoriti veće zanimanje e, javnosti za ovaj drugi dio ulova. Postavljeno je i pitanje vezano uz to što moramo učiniti kako bismo povećali vjerodostojnost e, oznaka. Ja sam to zapravo već ispomenula. Imamo dakle aj pečat to je pečat koji se ne tiče samo hrane iz mora i zapravo e, proizvođači mogu postati članom tog ICO-a, tog pečata i to može povećati njihovu vjerodostojnost. Isto tako postoje razne nacionalne inicijative gdje se koriste ekološke oznake kako bi potrošači mogli bolje znati kakva je vrijednost te eko oznake. Jer ako oznaka nije vjerodostojna, onda je zapravo bolje uopće ju ne imati na proizvodu. I cilj je taj da u jednom trenutku nemamo uopće više eko oznaka. Zato što ako možemo eh, hranu iz mora eh, slijediti od eh, broda sve do tanjure, ako imamo sve potrebne informacije o tome kako je, kako ta hrana ulovljena, onda ta eko oznaka koja u ovom trenutku upravo osigurava taj lanac sljedivosti, takva eko oznaka u tom trenutku više neće biti potrebna. Dakle, ako imamo dobru sljedivost e, tijekom čitavog lanca hrane, onda mislim da bi od toga potrošači mogli imati mnogo koristi. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Gospođa Kristina Grinu, želite li odgovoriti? Vrlo kratko. Evo ja sam se htjela samo kratko obratiti po pitanju dva aspekta, znači označavanje i akvakultura. Što se tiče označavanja, mi se u potpunosti slažemo da bi trebalo na deklaracije staviti više informacija, a i one koje već jesu tamo bi trebale biti jasnije i lakše razumljivije našim potrošačima. Upravo zbog toga mi promičemo ta iskustva i projekte e, kao one koje je navela moja kolegica Kristin e, ranije. A ti također imamo i još jedan projekt, a to je e, pričajuća deklaracija, odnosno riječ je o proizvođačima koji su dio naše mreže, koji stvaraju deklaracije koji zaista pripovjedaju što stoji iza ovog proizvoda, iza te ribe. Znači na vrlo jasan način deklaracije koje objašnjavaju potrošačima što točno kupuju. Što se tiče akvakulture, e, kao odruženje mi još uvijek e, nemamo službeno stajalište o tome, ali to će biti sigurno dio naše interne rasprave. I moram vam reći da smo mi protivni intenzivnoj akvakulturi koja zahtjeva jako puno vanjskih inputa. Također se je govorilo danas i o održivoj akvakulturi Evo, mi se nadamo da će smjer biti upravo taj, ali naravno da ćemo ohrabriti sve one akcije ako će u pozadini riječi održivost biti zaista e, e, jasan odnos između zdravlja ribe i zdravlja naših morskih ekosustava. E, ne smijemo počiniti one iste greške koje su počinjene kada je započela intenzivna poljoprivreda. Evo sada mi prosto je samo zahvaliti vam, vam trojici, jer nam je gospodin Edon Gomez morao malo prije napustiti zato što je morao prije uloviti prijevoz. Hvala vam na izlaganjima, hvala i zastupnicama što su sudjelovali na ovom javnom saslušanju. I sada ćemo onda zaključiti ovu točku dnevnog reda i preći ćemo na drugu točku. Sada prelazimo na devetu točku dnevnog reda. Radi se o višegodišnjem planu za male pelagijske stokove u Jaranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove. E, Klub zastupnika ECR-a dobio je ovo izvješće, a gospođa Tomašić je imenova kao izvjestiteljica. I na sastanku u travnju smo imali predstavljanje komisije i tada smo imali malo vremena za to, zbog toga me žao, danas imamo više vremena i stoga ćemo sad imati razmjenu gledišta sa izvestiteljicom i sa izvestiteljima u sjeni. Kada? Molim vas ako želite izaći, izađite sada. Gospodine Kostase, molim vas. Jer sada trenutno udaram sa batićem u stola. Kasnije ću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 Daću sada odmah riječ e, kolegici Tomašić. Izvolimo riječ. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani predstavnici komisije. Regionalni plan koji regulira ribolov male plave ribe u Jadranu je prvi na Mediteranu i upravo stoga se može očekivati da će postaviti nova pravila u upravljanju ribarstvom na području cijelog Mediterana jasan je stav komisije i njena nastojanja da se regulacija ribolova provodi putem uvođenja sustava kvota međutim zemlje koje ribare na području jadrana oštro se protive tome kao naravno i ostale zemlje mediterana u proteklih mjesec dana održala sam brojne sastanke s predstavnicima sektora iz italije hrvatske i slovenije sastala sam se s predsjednikom medaka njegovom zamjenicom predstavnicima europskog socijalnog i gospodarskog vijeća predstavnicima Pesca iz italije hrvatskom gospodarskom komorom raznim ribarskim udrugama iz italije hrvatske i slovenije i naravno da se svi oštro protive uvođenju kvota. Trenutno je na snazi GFCM plan upravljanja od 2013. godine koji se temelji na regulaciji ribolovnog napora kroz ograničenje broja ribolovnih dana i prostorno vremensku regulaciju. Paket mjera je nadograđen u 2016. godini s obvezom primjene za 2017. i 2018. te se rezultati navedenih mjera očekuju u narednom periodu. Ovaj princip upravljanja primjenjuje se na cijelom Mediteranu i promjena režima u jednom dijelu dovela bi ribare u neravnopravan položaj na tržištu, izazvala poremećaj na tržištu EU-a te otvorila prostor povećanju uvoza iz trećih zemalja. Ribolov male plave ribe predstavlja najvažniji dio ribarstva na Jadranu i novi plan upravljanja će imati utjecaj na budućnost cjelokupnog ribarstva zemalja Jadranskog mora. Naglašavam da o plivarianskom ulovu ovisi cjelokupna industrija prerade ribe kao i uzgoj tuna. Države koje ribare Države koje ribare na Jadranu u potpunosti su svjesne znanstvenih ocjena stanja stokova srdele i inčuna te da trenutna razina ulova u Jadranu predstavlja prekomjerno iskorištavanje. Međutim, opet ponavljam, oštro se protive uvođenju kvota te zagovaraju uvođenje mjera koje će rezultirati poboljšanjem stanja stokova, odnosno zaštitu stokova u periodu mriješćenja te prostornoj zaštiti područja. Treba svakako voditi računa da je sitna plava riba podložna utjecajima okolišnih uvjeta, te njena biomasa može znatno varirati iz godine u godinu. Srdelom i inćunom treba upravljati zajednički budući da su to vrste koje dijele istu ekološku nišu i u ribolovu nije moguće ciljati isključivo jednu vrstu budući da trenutno postoji prijepor među znanstvenicima o vrijednostima najvišeg održivog ulova te s obzirom da je znanstveno savjetodavno tijelo komisije STEFT zaključilo da u procjenama postoje brojne nesigurnosti uvođenje kvota nije moguće. I za kraj bih pitala komisiju da li nam može reći nešto više o podacima, odnosno o tome kada će nam dostaviti nove podatke Naime, podaci u prijedlogu plana su potpuno zastarjeli iz 2014. godine. Dakle, ne možemo voditi daljnju raspravu o planu dok nemamo najnovije podatke. Podaci su nam izuzetno važni jer evo na primjer životni vijek inčuna traje samo tri godine. Dakle, ti podaci su zastarjeli. Ujedno bi se i zahvalila komisiji na dostavljenim odgovorima za koje na prošlom odboru nažalost nije bilo vremena. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo, gospođo izvjestiteljice Tomašić. Ja bih eh, vam iznio sljedeći prijedlog. Prije nego što saslušamo komisiju, gospođa Fajec bi rado da izvjestitelj u Sjeni se jave na ovu temu i da onda komisija može, dakle gospođa Fajc, odgovoriti na sva ona pitanja koje će i oni postaviti. Kao izvjestitelji u Sjeni u ime Kluba zastupnika KPP-a imamo kolegicu Gardini. Izvolite. Grazie, presidente. Zahvaljujem predsjedatelju. I ja želim zahvaliti kako izvjestiteljici, tako i komisiji, upravo zato što evo danas ovdje razrađujemo iznimno važnu temu. Naravno da ovaj prijedlog e, uredbe E, komisije ima e, namjeru koju možemo svim, s kojima se ovdje svi mi možemo složiti. Zašto? Zato što svi mi želimo održivost u sektoru ribarstva, želimo poboljšati stanje stokova i nadamo se da ćemo moći poboljšati i radne uvjete ribara. Važno je uskladiti sva pravila između zemalja koje imaju izlaz na to isto područje, dakle riječ je o Jadranskom moru. E, tako je znači uglavnom u svim područjima znači pokušavaju se uskladiti pravila i zakoni svih zemalja koje imaju izlaz na jednako morsko područje Moram vam reći da govorimo o sektoru, a ja ovdje govorim sa stajališta Italije, znači o sektoru koji ima važnu težinu za nas. E, također imamo i važan prihod, e, riječ je o jako puno ribara i njihovih obitelji koji žive upravo zahvaljujući toj ribolovne aktivnosti. I naravno da imamo i veliki potencijal u okviru ovog prijedloga i smatramo da je taj potencijal od iznimne važnosti za moju zemlju. Ali istovremeno trebamo imati i na umu da ćemo ovdje zapravo dotaknuti jedno tkivo koje je već dosta propatilo. Naime, ja ovdje gledam podatke iz talijanskog sektora i iz tih podataka se vidi da je e, znači ta flota se smanjila za više od 7000 motornih plovila, a e, više od 17000 ribara je napustilo e, ribolovne aktivnosti. Dakle, moramo vrlo pažljivo se kretati u tim vodama i mislim da bi bi najbolji način bio da saslušamo te osobe, da im damo mogućnost da e, reagiraju i da se njihov glas čuje, zato što vjerujem da su oni iznimno zabrinuti e, zbog tog sektora koji iz raznih razloga trenutno pati. Ja ne želim sada podsjećati e, zapravo na činjenicu da smo izgubili velik dio tradicionalnog i zanatskog ribarstva, da je riječ o problemu sa tunama koje smo imali. Dakle, to je vrlo osjetljiv E, sektor i sada ponovno diramo u tu otvorenu ranu. Zapravo to je jako osjetljivo pitanje. Ja mislim da imamo jako puno posla pred nama zato što postoje i neke kritike koje su nam upućene i koje postoje sve očitije. E, a ja sam, e, sama izvjestiteljica je rekla da znači imamo podatke koji e, e, su, nisu možda updatirani, dakle to su podaci koji su zastarjeli iz 2014. godine. Oni više nisu reprezentativni kada govorimo o maloj znači, plavoj ribi, znači pelagijskim vrstama i sada je bitno da nam zapravo komisija dostavi aktualne podatke na kojima ćemo moći temeljiti našu procjenu i procjenu svih ovdje koji će se javiti za riječi koji su uključeni u to pitanje. E, to je, to je, to je najvažnija kritika. Postoji još jako puno e, stvari, ali mislim da je sada najvažnije upravo to naglasiti. Dakle, svi smo ovdje e, proaktivni, e, ali smo i, zabrinuti zato što nemamo procjenu učinka po pitanju sociogospodarskih aspekata i također ne znamo što bi, na što bi sve moglo utjecati kada se donese ova uredba, ne samo po pitanju ribolova, nego i drugih sektora. Dakle, to je jako osjetljivo područje i zato smatram da je jako važno da se parlament uključi u to pitanje. Vidim da se u nekim točkama referira na delegirane akte, e, e, znači e, recimo da bi komisija u nekim situacijama mogla automatski posegnuti za delegiranim aktima i tako dalje. Dakle, ja mislim da bi parlament trebao više uključiti na razradi plana za upravljanje i na taj način bismo mogli dati mogućnost tim osobama koje zaista rade na terenu da ih se sasluša i zajednički ćemo lakše postići ciljeve ako ih mi saslušamo. Trebamo nešto žrtvovati da bismo mogli imati rezultate i dugoročnu budućnost. Evo, ponovit ću, ali načini koji će nas pratiti na tom putu u tim mjesecima koji nas čekaju će biti odlučujući za e, uspjeh i za dobre rezultate. To će zasigurno biti dobro za okoliš, ali moramo uključiti taj sektor. E, sektor je zabrinut, sektor je već načet, već pati i upravo zato E, ga moramo popratiti u njihovim patnjama, moramo dijeliti ne samo ciljeve, nego također i načine kako te ciljeve postići. Hvala. Zahvaljujem gospođo Gardini. sljedeće na popisu govornika je izvjestor u sjeni u ime Kluba zastupnika socijaldemokrata, to je Nikola Caputo. Grazie. E, grazie. Hvala. Hvala predsjedatelju. Ja želim zahvaliti izvjestiteljici i ovom odboru za na raspoloživosti da razradimo ovu temu. Dakle, evo prvi komentar vezano uz ovaj prijedlog uredbe je to da smatram da je to važan prijedlog e, e, i da može imati važan učinak na sektor. Dakle, e, ali taj prijedlog ne sadrži pravi plan upravljanja. E, nisu uspostavljeni načini, vremenski rokovi i područja u kojima će se regulirati ulov e, i ribolovne aktivnosti. taj prijedlog uredbe također ne sadrži procjenu socioekonomskog učinka i to je već rečeno. I zapravo se žele uspostaviti nekakvi ciljevi te referentne točke vezane uz maksimalno dopuštenu smrtnost, ribolovnu smrtnost i također e, u slučaju e, dosezanja e, tih ciljeva Europska komisija bi, bi mogla imati ovlasti da intervenira kroz delegirane akte. Taj prijedlog ne predviđa E, ne predviđa znači e, određivanje tih godišnjih e, kvota za ulov predviđenih za svaku pojedinu državu članicu. To je činjenica, ali ja smatram da bi se trebalo raspravljati također i o mogućnosti, eventualnoj mogućnosti da se ugradi nekakav sustav kvota e, za e, znači ulov te male pelagijske ribe na Jadranskom moru, ali uz određene uvjete. i to bi se trebalo zapravo e, ticati svake pojedine, svakog pojedinog ribolovnog poduzeća koje ima e, odobrenje za ribolov. Dakle, kada govorimo o e, kriteriju koji je do sada bio rigidno primjenjivan. Mislimo da bi on mogao biti još veće opterećenje za budućnost u smislu da bi neki mogli na e, dobrovoljan način, zapravo na svojevoljan voljan način primjenjivati e, sve ove odredbe, a time bi ugrozili e, sam, znači, sam utjecaj, odnosno maksimum ribolovnog napora. Ono što je bitno, a to je definirati dimenzije plovila i dozvoljene načine lova, znači dozvoljene načine ribolova. To su sve stvari o kojima trebamo raspraviti ako zapravo e, želimo pomoći našem sektoru. U svakom slučaju smatram da kvantifikacija tih eventualnih kvota bi se mogla dogoditi ako bi do nje došlo tek nakon što se utvrdi broj tih e, jedinica koje će imati odobrenje za ribolov. E, također je sama rekla da bi da ovi podaci kojima raspolažemo i na kojima se temelji prijedlog e, se temelje upravo na podacima iz 2014. Ovdje moramo uključiti i e, preporuke Opće komisije za ribarstvo sredozemlja koje e, ograničava ribolov određenih stokova. Smatramo da danas to ne odgovara trenutnoj e, situaciji i zato vjerujemo da bi bilo iznimno bitno, pogotovo za one e, vrste koje imaju kratak životni ciklus, a to su mnoge pelagijske vrste, da bi za njih e, trebalo razraditi drugačije planove upravljanja. I također bi trebalo zapravo primijeniti sve one mjere koje su predložene od 2016. godine. Što se tiče ovog prijedloga uredbe, treba poboljšati i kontrolu, zato što dosadašnji sustavi su preveliko opterećenje kako za ribare, tako i za nacionalnu administraciju. Hvala. Next na popisu je Marko Afronte, dakle sljedeći Italijan u ime zelenih. <laughs> E, e, da, to je očito danas ono e, odnos Hrvatska-Italija, vidjet ćemo kako će završiti. Evo, ja krećem od podataka zato što sam postavio neka pitanja pismenim putem komisiji. Komisija mi je odgovorila i rekla mi je da će u, e, jeseni, u jesen biti e, procjena stokova te da će imati nove podatke. Ti novi podaci će promijeniti e, ne samo bazu, znači temelje na kojima smo razradili E, ovo, znači ovo izvješće, nego će se također i promijeniti e, ne samo znači oni podaci iz 2014. nego također i ti e, intervali znači vezani uz maksimalnu razinu znači ribolo, riblje smrtnosti ribolovnog mortaliteta. Evo, to će, o tome će utjecati ona, na to će utjecati ona konačna cifra o stanju stokova koju ćemo dobiti na jesen. Dakle, budući da sada razgovaramo samo o tim starim podacima, e, ja se slažem da su to stare podaci e, i po pitanju nisam optimist i zato se bojim da će ovi novi podaci biti možda još i gori od tih starih i zato sam pesimist. I sada se vraćamo na ono važno pitanje ovog izvješća, a to je e, ne koliko rezati i znači, u kojem se smjeru točno kretati, nego kako to činiti. Dakle, ono što bih ja htio slijediti u ovom slučaju, smatram da je to hitno pitanje, a to je da se ipak uspostave kvote, ali naravno da je to tako, ja sam čuo i različito različita stajališta od nekih drugih kolega. E sada, ja se zapravo pitam Dakle, e, kada možemo primijeniti naše povjerenje u istraživanja, a kada ne? Jer mi sad iščekujemo podatke, jer ćemo vjerovati istraživačima, ali istraživači iz e, znači, e, stekfa su ti koji, će nam, koji nam govore da neki podaci o znači, prostorno-vremenskim ograničenjima i samim stokovima su ti koji neće u potpunosti funkcionirati i onda zapravo za što se mi sada moramo, za što se mi sada moramo uhvatiti. Dakle, ja apsolutno nisam taj koji će se zalagati za kvote svugdje, ali ja smatram da je ovdje pitanje hitnosti jer je riječ o stokovima koji su iznimno pogođeni i ugroženi. I to je mjera koja može spasiti stokove na način da bar spasimo jedan veliki dio tog sektora ili pak nećemo. Jer istina je da ne postoji prava procjena socioekonomskog učinka ali vrlo su jasne riječi u dokumentu u kojem se kaže da će doći do smanjenja broja radnih mjesta. To, nažalost, nije lijepo, ali činjenica je da idemo tome u susvest i zato smatramo da je zapravo takva hitna situacija nešto što zahtjeva hitnu intervenciju, makar to značilo smanjenje radnih mjesta. E, nemamo jako puno vremena, moramo napraviti sve što možemo u tome da pravilno raspodijelimo te kvote i da odredimo kriterije prema kojima ćemo ih e, raspodijeliti. Ali smatramo da se u ovoj hitnoj situaciji moramo na neki način boriti da iznađemo e, učinkovito rješenje. Ja ne znam točno koje su alternative E, recimo Medak je predstavio taj plan koji je zaista e, inovativni plan koji je govorio o nekakvom sustavu semafora sa aktivacijom e, različitih mjera prema razinama ovisno o smanjenju stanja stoka ili tako dalje. Ali zapravo je Stekf rekao da to neće moći funkcionirati. Zadnja stvar, znači, mm, to govorim sada sa stanovišta Italije jer nisam bio u Hrvatskoj, ja sam razgovarao u Italiji sa razno raznim ribolovima i jedan dio njih e, očekuje kvote. I naprotiv, neki u mom području su tražili već e, od prije nekoliko godina da se uspostave kvote. Dakle, ja neću reći da su oni u većini, zato što to nije tako, ali mnogi su već pripremljeni za to što dolazi, zato što mnogi znaju da je situacija sa stanjem stokova dramatična i zato znaju da moramo reagirati na dramatičan način, inače ćemo izgubiti oboje i stanje stokova će biti još gore i imat ćemo grozan socioekonomski učinak. Hvala ti, Marko. Roza D'Amato, želite li se javiti za riječ? Da, u redu ime FDD-a, u Sjeni. Grazie, Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, ovaj prijedlog komisije za višegodišnji plan upravljanja stokova male pelagijske ribe, e, ribolov male plave ribe u Jadranu je e, znači nešto što može biti održiva proizvodnja i unosna proizvodnja. Dakle, vidjeli smo e, da su se ovdje javili većinom Taljani koji su su izvjestitelji da, možemo reći da je mala plava riba zapravo od dva velikog značaja za e, prinos e, za ribare na Jadranju. Možemo reći da je riječ o 97% ribe koji otpada upravo za ribolov male plave ribe u Jadranu. A ovaj višegodišnji plan je taj koji je sličan možda baltičkom planu koji ima potpuno drugačiju bioraznolikost i biosustav od našeg mora. I također e, moramo uzeti u obzir da će to imati jako važan socioekonomski učinak učinak za e, talijansko ribarstvo, a ne samo za ribare, nego i za prerađivačku industriju. Znači, što se tiče ovog prvog, znači ribarstva, onda moramo razmotriti da bi ovaj prijedlog komisije trebao biti poboljšan e, po pitanju kvota za inčune i srdele i također da bi trebalo i Roza, molim vas da malo usporite, zato što ste e, prebrzi. Danas oni koji prevode sa talijanskog imaju jako puno posla, imaju jako mnogo talijanskih govornika i stoga vas molim eh, da govorite polako. Per quanto riguarda Dakle, što se tiče ribolova, mi moramo shvatiti da se taj prijedlog komisije mora poboljšati po pitanju kvota za inčune i srdele i također pojačati e, mjere kontrole, uvesti dodatne mjere koje su nužne za našu zemlju, što bi moglo zapravo dovesti do povećanja birokratskih poslova u tom sektoru. I također e, napraviti izuzeće e, znači u članku 13 imajući na umu da su flote na Jadranu te koje, su, e, koje sačinjavaju upravo mala plovila. Kada govorimo o prerađivačkoj industriji, gotovo sva poduzeća u tom sektoru u Italiji su mala poduzeća, znači malo e, mikro ili srednje poduzetništvo. I upravo zato je e, nužno zapravo ograničiti kroz kvote ulov. Dakle, kada, kada govorimo o E, procjeni učinka kako stvarnog stanja naših morskih resursa, tako i socioekonomskih posljedica koje će se doticati naših malih, srednjih i mikropoduzeća. Dakle, e, ja vas želim podsjetiti sada da i naši prodavači na malo predstavljaju 80% našeg proizvodnog sustava. I također moramo osigurati čvršću suradnju svih sudionika u tom sektoru E, ne samo na regionalnoj nego i na razini lokalnih predstavništva. Dakle, mi moramo vrlo detaljno shvatiti na koji način će taj prijedlog komisije moći zajamčiti financijsku podršku u okviru u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, odnosno kako će to u državama članicama moći ublažiti te negativne socioekonomske učinke e, koje smo ovdje sad tek počeli osjećati, a bit će ih još više. Hvala. Hvala, Filipa Roza. Sljedeći govornik na popisu je Renata Brijano, ali još jednom ponavljam, molim vas ne tako brzo. Ja obožavam talijanski temperament, ali provoditelji moraju moći prevesti to što kažete. Renata. Grazie, presidente. Zahvaljujem. Pokušat ću govoriti sporo zato što bih se zaista u ovom izlaganju htjela obratiti onim kolegama koji nisu niti Talijani niti Hrvati. Dakle, mi ovdje govorimo o temi koja se tiče jednog geografskog područja koje, znači za što se te Europe tiče, koje zanima Hrvatsku i Italiju. Ali ovdje mi uspostavljamo jedno načelo za e, plan upravljanja na Mediteranu. To su načela koja danas, ako ih ostavimo kakvi jesu, oni bi se mogli primjenjivati kasnije na čitav mediteranski bazen i onda vrijediti i za druga područja. Dakle, e, kao što smo i mi ovdje na e, sredozemlju pokušali e, razmatrati i druga mora, Baltičko more, Sjeverno more i tako dalje, onda bih zamolila da sada i sve druge kolege koje možda malo manje poznaju sredozemlje, da zajedno s nama ovdje razmisle i da se angažiraju oko ovog pitanja. Mi smo svi svjesni da je stanje tih stokova u sredozemlju trenutno u krizi i zato se slažemo sa ciljevima komisije, a to su ciljevi da očuvamo stokove male plave ribe, znači male pelagijske ribe i također naših ribara. Iako e, e, nedostaje e, znači procjena socioekonomskog učinka, ali također i procjena ekološkog učinka u tom prijedlogu bar komisije. Dakle, ali cilj je taj oko kojeg se možemo složiti. Također je istina da e, svi mi i u tom izvješću Marka Fronte koji smo napravili o sredozemlju, da smo rekli na primjer da na sredozemlju nije dovoljno razmišljati samo o e, upravljanju jednom znači vrstu, ovdje govorimo o srdelama i inčunima, nego moramo imati znači plan upravljanja za više vrsta, znači i za one veće e, ribe predatore koji jedu manje ribe i tako dalje. Dakle, to je vrlo složeni sustav gdje imamo jako puno vrsta koje treba očuvati. E sada, koje je načelo koje e, po meni treba biti dovedeno u pitanje? Dakle, prijedlog uredbe ne E, sadržava pravi plan upravljanja, nego zapravo definira ciljeve i referentne točke koje su vrlo ambiciozne točke koje je jako teško doseći i o kojima komisija kaže sljedeće. Dobro, ako ih mi ne postignemo, ovdje govorimo o minimalnoj biomasi ili o ribolovnom mortalitetu, maksimalnom ribolovnom mortalitetu, onda ćemo pribjeći delegiranim aktima. Ali pokušamo sad malo više ući u meritum stvari, zato zahvaljujem izvjestiteljici na njezinom izlaganju i svim izvjestiteljima u sjeni. Moramo ući u meritum pravog plana za upravljanje jer će u protivnom doći do zapravo stvaranja načela, e, a komisija će onda kroz delegirane akte zapravo upravljati e, tim stokovima e, pelagijske ribe. I upravo zato mi to trebamo spriječiti. Dakle, oni kažu da su protivni, da se protivim tome da parlament recimo ne može reći svoje zato što komisija ima previše ovlasti kroz delegirane akte. Dakle, smatram da ovo e, pitanje iznimno važno i zato imam e, jedno pitanje. Marko, ja se slažem s tobom. Dakle, znanstveni podaci su važni. STEKF je važan, ali ja sam saslušala i druge znanstvenike i nemaju svi isto mišljenje. Na primjer, e, po pitanju plana koji je Medak predložio, zašto je došlo do negativnog mišljenja? A mi smo čuli od druge grupe, znači znanstvenika, pozitivne komentare i taj sustav semafora nije se još eksperimentirao, nije se probao. Kako možemo reći da ne funkcionira ako ga nismo isprobali. Hvala ti Renata. riječi Izvoli. Grazie, grazie presidente, grazie collega Tomas. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem izvjestiteljici Tomašić koja je vrlo dobro ovdje definirala sve poteškoće. E, Dakle, ja ne bih sada se htio referirati na sve te podatke 2014. Eto su to sve dobro rekli kolege prije mene. Ne, ja moram reći sljedeće, a to je da postoji određena zabrinutost po pitanju izlaganja kolege Afrontea. Budući da je on iz odbora za okoliš, on ne uzima u obzir sve ono što postoji unutar ovog znači, svijeta. Dakle, prije nego što sam došao ovdje, ja sam se bavio jednim zanatom na sjevernom Jadranu. Ja sam radio znači, u regiji Venetu eh, i bavili smo se pitanjima vezanim uz ribarstvo. I dakle, Činjenica je da se stokovi smanjuju i sada jedino rješenje je kao, ok, uvišćemo kvote, točka. Ali ne, treba razmisliti o svemu, zato što je središnje pitanje eh, kako to napraviti osim uvođenjem stokova, e, osim uvođenjem kvota. Dakle, komisija je ta koja uvijek to predloži kao moguće rješenje. I kao što je dobro rekla kolegica Brijano, ovaj današnji put koji ćemo utvrditi neće biti samo pitanje sredozemlja, nego će se proširiti na druga područja. Kada govorimo o Jadranu, e, mala plava ribe je e, jako važan izvor dohodka e, dohotka i to je za nas jako veliki izazov. I zato sam bih htio da komisija imala malo širu viziju, da ne, da ne nameću samo, nego da kroz viziju shvate da kroz tisuće i tisuće godina je priroda na sjevernom Jadranu stvorena nevjerojatne ekosustave gdje ribe nailaze na vrlo važno okruženje, vrlo važan njihov habitat. I upravo zato je to e, mjesto na kojem je čovjek kroz intervencije e, u proteklih 15 godina e, gradeći specifične infrastrukture pokazao da se mogu zadovoljiti neki uvjeti kako bi postojali i prostor za ribu i prostor za socioekonomski učinak učinak i razvoj. Dakle, ovdje ne govorim samo o specifičnoj e, infrastrukturi vezanoj uz regiju Veneto, nego također govorim o e, tome da je kroz izgradnju te infrastrukture da, su i same ribe našle svoje važne mjesto u tome. Dakle, e, Provedeno je jedno važno istraživanje od strane sveučilišta u Veneciji i u Padovi po pitanju učinka, ali mislim da se ovdje krećemo kao što se to e, često govori, kako što često govori naš kolega Gabriele Mato, dakle da krećemo e, putem u kojima e, zapravo se rješava sve na razini većih zastupljenosti, a komisija ovdje bi trebala imati manju zastupljenost. Dakle, ovdje imamo jako puno suizvjetitelja iz Italije te izvjetiteljicu iz Hrvatske i trebali bismo e, osigurati puno veću suradnju, a manje e, nametanja. Trebamo surađivati, jer ako uspijemo dobro surađivati između nas zastupnika u parlamentu i komisije, onda ćemo to moći napraviti. Kako po pitanju očuvanja stokova, tako i po pitanju očuvanja statusa ribara, odnosno dati potporu ribarima tamo gdje je to potrebno, osigurati im životni prostor za njihovu budućnost i zato moramo komisiji se obratiti na način da ovu uredbu treba izraditi kroz viziju sa perspektivom budućnosti, a ne samo sa kratkoročnom vizijom koja se tiče samo kvota, koja je uvijek najjednostavniji i najkratkoročniji e, način rješavanja problema. Dakle, ja mislim da e, ovdje e, hrvatski i italijanski kolege zastupnici, također i svi drugi, e, da im je jasna ta politika i da će se složiti sa mnom da ne smijemo imati liniju koja će ići protiv stokova, a za ribolove, nego upravo, za ribare, nego upravo znači sustav koji će biti u korist oboje. Hvala ti. Sada ću dati riječ Veroniki Vajc u ime komisije. Gdje je ona? Ona je tu. Hvala lijepo predsjedniče i hvala lijepo svim članovima parlamenta na njihovim izjavama, pitanjima i komentarima. I e, sad bih ja koristila ovu priliku da smo mi već odgovorili na mnoga od pitanja, ovih pitanja koje su bila postavljena već u prvoj rundi diskusije i to smo pismen putem dostavili nakon što ste nam preko tajništa dostavili pitanje. Gospođa Tomašić je to i rekla. Ovo je prvi višegodišnji plan e, upravljanja za ovim stokovima u sredozemlju i zbog toga je on vrlo bitan jer će ostaviti tragove. Međutim, dajte da to prvo stavimo jedan opći kontekst, a opći kontekst je dosta tužan, zato što je 90% stokova je preizlovljeno u Mediteranu. I zbog toga, kao što znamo, Europski parlament nedavno usvojio izvješće Afronte koji je upravo govorio o tim teškoj situaciji i pozvao na odgovornu akciju svih koji su involvirani da bi se sačuvali stokovi u Mediteranu. Također još jedan element važnog konteksta je 15 država mediteranskih, uključujući i osam zemalja koje nisu u Europskoj uniji, su potpisali jedan ambiciozni plan da se e, pazi i da se čuvaju stokovi osigura jedno unosno, ali održivo ribarstvo za budućnost. To je dakle taj kontekst za cijeli Mediteran, ali i Jadransko more. I prema tome ovaj višegodišnji plan kojeg trebaju su zakonodavci usvojiti e, predviđa jedan vrlo, vrlo jasan plan. A jedan od ključnih ciljeva njegovih je da se upravo dostigne ovaj MSY do idućeg e, razdoblja. Ja sam, moram reći da je ovo predmet naše rasprava i konzultacija sa svim dionicima i zemljama članicama. Budite uvjereni, budite mirni. Mi smo jako puno vremena si uzeli, jako puno truda dali da razgovaramo sa svima koji su involvirani. Mi smo zaista o ovom planu debelo i na raspravljali sa svima koji su involvirani u, i to i to sa zemljama članicama i svim udrugama, interesnim predstavcima, svim dionicima i sve ono što smo dobili, to je provedena javna rasprava i onda smo proveli procjenu učinka i sve je to ušlo u dakle naš E, u naš višegodišnji plan, a u procjeni učinaka smo i točno analizirali sve moguće posljedice višegodišnjeg plana i po prerađivačku riblju industriju i po ribare i naravno prvenstveno po stokove. Mi smo čuli od nekoliko zastupnika danas i gospodina Afronta i gospođe Brijano da se suočavamo sa jednom kriznom, hitnom situacijom. To je točno, to je apsolutno točno. Imamo situaciju da su ove dvije inčuni i srdele su dva do tri puta preizlovljeni već i tu su znanstveni podaci vrlo jasni glede tog aspekta i nema tu nikakvog spora i samog znanstvenog tijela stecfa i svih internih naših znanstvenih izvora, tu su svi složni. Tu ta dva riblja stoka su preizlovljeni. I isto tako je potpuno jasno da znanstvenici upozoravaju da će se ti stokovi kompletno urušiti nakon 2020. ako nešto ne učinimo. A moramo pogledati onda kakve su ne samo ekonomske nego i socijalne posljedice te situacije. Mi govorimo o vrijednosti od više od 80 milijuna eura i tisućama radnih mjesta koji će nestati ako ne prestanemo sa preizlovom tih stokova. Prema tome ne činiti ništa nije opcija koja dolazi u obzir. Naravno da je jasno da se implementacija plana kako je predviđeno će naravno zahtijevati stanovite žrtve u ovom tranzicijskom razdoblju. Međutim, to je onda na s druge strane imamo iz našeg eh, fonda europskog za pomorstvo i ribarstvo imamo različite financijske instrumente koji će ublažiti tu situaciju. Dozvolite da vas podsjetim koliko tu ima vrsta sufinanciranja. Imamo recimo potporu za diversifikaciju, za kontrolu ulova i tako dalje. Puno drugih sredstava, instrumenata. Međutim, morate biti svjesni, tu ima jako puno novaca u operativnim programima za zemlje koje su involvirane u ovom trenutku. Taj novac jedva da je taknut, nije, nisu ni postavljeni zahtjevi da se on apsorbira. Prema tome, to je sada jedna krajnja hitna poruka zemljama članicama, koristite sve što vam je na raspolaganju. A sad nešto o ovim specifičnim stvarima koje ste govorili o svojim komentarima i intervencijama. Dakle, prvo, postoji malo nelagoda i zapravo averzije prema tome da se ide prema ovim takovima u kontekstu mediteranskog ribarenja. Argument je uvijek to neće uspjeti, Mediteran je drugčije more. Međutim, korištenje da se ograniče ribalovni napori na taj način da se uvedu takovi je zapravo najbolji način i to je najbolji način da se prekine ova situacija preizlova ugroženih vrsta. Također, plan sam po sebi ne predviđa instrumente koje ćete se služiti, nego samo predviđa vrijednosti koje se moraju postići. Zašto smo išli na ograničenje ulova sa takovima? Zato što nam znanstvenici to preporučaju taj način. Oba znanstvena tijela i ono jedno od opće mediteranske komisije i drugo od komisije Stetson su nam rekli da ništa drugo nije prikladnije da bi se zaustavio mortalitet riba u ta dva stoka nego upravo taj model. Prema tome to je taj režim kojeg se moramo pridržavati. Ograničavanje ribolovnih napora. I onda još nešto, korištenje taka u kontekstu malih plavih riba u Jadranskom moru, to ne znači nužno da ćemo na isti način prići i drugim vrstama i u planovima za Mediteran i Jadransko more. To će ovisiti uvijek o individualnom slučaju, koju ćemo vrstu upravljanja odabrati za budućnost i kako ćemo te višegodišnje planove, regionalne planove onda osmisliti. I da vam još nešto kažem, to da kažete da takovi ne funkcioniraju kod male plave ribe, to jednostavno ne stoji. Mi smo to već drugdje primijenili na malu pelagijsku sitnu plavu ribu i to je savršeno funkcioniralo. Koja je alternativa, dakle, o kojoj govorite? Alternativa koju je medak već e, spomenuo, to se ovdje u ovom forumu govorilo o tome kao režimu semafora, ali taj semaforski režim kojeg Medak predlaže nije drugo ništa nego ono upravo što sada imamo. To nije ni malo nikakva redukcija izlova i prelova, tu nemamo nikakvih specijalnih tehničkih mjera. Prema tome mi smo i Medaku, e, mi smo dakle prijedlog Medaka podnijeli našim znanstvenim tijelima i konsultantima koji su rekli da nema nikakve znanstvene osnove za ono što Medak preporučuje i da nema nikakvog zapravo dokaza da bi to dovelo do smanjenja prelova i preizlova i da to apsolutno nema, nije ni konzistentno sa ovim našim čuvanjem pelagijskih vrsta. Zbog toga smo i postupili kako jesmo, bili smo vrlo transparentni u našim reakcijama prema Medaku, postali smo im dopis u kojem smo im sve objasnili i naveli sve ovo što vam govorim, zašto nismo njihove preporuke usvojili i to stoji na web stranici i Medaka i kod nas možete vidjeti. A sada ovo pitanje kako ćemo dijeliti kvote, odnosno tak. To je pitanje kojim se nismo bavili u prijedlogu našeg regionalnog plana. To je pitanje kojim ćemo se baviti tek nakon što višegodišnji regionalni plan bude pred usvajanjem. I zajednička poljoprivredna politika nam samo preporuča da dodijelimo sve kvote na jedan transparentan način. To je jasno. Prema tome mi ćemo na prikladnom forumu raspravljati o dodjeli kvota između zemalja članica i da naglasimo još jedanputa dodjela kvota zemljama članicama će uvijek ostati jedan prerogativ samih zemalja da o tome su odlučuju. A sad, što se tiče podataka znanstvenih da ih treba ispraviti i ažurirati, da, točno je. Naš prijedlog se bazira na podacima iz 2014. i bazira se na znanstvenom savjetu iz 2015. Ali mi to nismo ni skrivali. To je vrlo jasno navedeno u našoj procjeni učinka i vrlo jasno je to navedeno i ovom memorandumu u kom se objašnjava cijela pozadina i sam prijedlog. Prema tome, u onom trenutku kad se bude potpisivao e, i procjena učinka i sam prijedlog našeg višegodišnjeg plana, mi ćemo do tada sigurno to ažurirati. Ali mi znamo da intencija to nismo isto niste kad skrivali, nego naglašavali da je dakle da ažuriramo recimo naše podatke o stopi ribljeg mortaliteta i to ćemo učiniti. Trenutno radimo vrlo žestoko sa našim savjetodavnim e, znanstvenim tijelima, dakle ovim dvijema stecom i ovim drugim, da završimo našu procjenu učinka i da ju konsolidiramo do kraja rujna. To će biti onda osnova za davanje vrlo ažuriranih referentnih podataka i vrijednosti u pravo vrijeme. Međutim, ne možemo vam sada reći u kojem trenutku konkretno ćemo u kojem trenutku će to konkretno uslijediti i osim toga ne možemo reći da li će ažurirani podaci zapravo se, kako će se odraziti na stopu mortaliteta, kako će izgledati onda procjenjena stopa mortaliteta kad ažuriramo podatke, da li će ih pogoršati, povećati ili smanjiti, to za sad ne možemo znati. Mi možemo samo dati načela i načelno postupanje procedera, onda ćemo podatke unijeti kad ih dobijemo. Ali vjerujte, oba znanstvena e, naša izvora, naša tijela se slažu u procjeni da je ovo jedini način da se zaustavi preizlovljavanje ovih dviju vrsti. Nešto je kazano o disproporcionalnim troškovima kontrolnih mjera i da je to zapravo pogađa samo mala ribarska plovila, da samo nešto bude ta čisto. Kontrolne mjere koje se ovdje uvode su uvedene na zahtjev svih dionika i sektora i prema tome to je i naš savjet e, iz Mediteranske komisije dao. Prema tome, institucionaliziranje tih mjera je trebalo pomoći kontroli nadzoru ribara i e, njihovih e, ulova i njihovih praksi kako bi stvorili iste šanse za sve. Prema tome, ti troškovi koji iz toga izrastaju za te kontrole se mogu sufinancirati i do 90% iz europskih fondova. Prema tome, vrlo su ograničeni troškovi koji nastaju za zemlje članice ili same ribare. I na kraju, mislim da je zadnja stvar koju trebam ovdje iznijeti, to je pitanje delegiranih akata i zašto nam je potrebno njima se koristiti. Delegirani akti postoje upravo kako bi se pobrinuli za originalne vrste u ovom kontekstu i ujedno zemljama članicama daje mogućnost da izađu i prezentiraju mjere koje su možda prikladnije za njihovu specifičnu situaciju. Komisija ove preporuke samo prihvaća i onda ih dalje prosljeđuje na znanstvenu procjenu i tek nakon toga zapravo usvaja delegirani akt. Drugim riječima to je ovlast prvenstveno zemljama članicama da same odluče a onda će se to pretvoriti u delegirani akt da bi se moglo što se tiče same procedure brže primijeniti. A delegirani akt je u toj mjeri bi kod ovog višegodišnjeg plana i omogućio da se i olakšao da se brže provodi ova obveza iskrcaja kompletnog ulova. Znači to a tu, kažem, tu se daje prostor zemljama članicama i prve su one pitane da izađu sa svojim specifičnim nacionalnim mjerama prikladnim za svoju situaciju. I na kraju, mislim da smo sad dotaknuli i odradili većinu stvari koja se u vašim pitanjima pojavile u raspravi. Hvala vam gospođo Vajc. A za kraj ću na kratko dati ponovno riječ kolegici Tomašić. Gospođo Tomašić, izvolite imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem se svim izvjestiteljima u sjeni, svim koji su sudjelovali u raspravi. Zahvaljujem se gospođi iz komisije. Htjela bi oni koji se pozivaju na znanstvenike, htjela bi im e, reći da je primjerice u 2016. godini stav Stefka bio da vrijednost FMSY a za srdelu iznosi 0,08 dok je istodobno GFCM bio stava da ta vrijednost iznosi 0,7 dakle gotovo deset puta više. ove, neke kolege koji su rekli da imamo drugačije stavove od znanstvenika trebamo, i razmisliti o tome da svi znanstvenici se uopće ne slažu i njihove brojke se brojke ne slažu a što se tiče e, znanstvenika i ribara koji su pregovarali i razgovarali i u italiji i u hrvatskoj a došli su do zaključka da se stok ipak oporavio e, ako ste primijetili e, koliko su talijanski i hrvatski ribari surađivali primijeti se na jabučkoj kotlini gdje su doista uspostavili jednu super suradnju i odlučili su da zaustave ribarenje sljedeće tri godine. Dakle, ribari te dvije države itekako se mogu dogovoriti, pogotovo kad su shvatili da e, ako ostanu bez male plave ribe ostaju bez e, sredstava za život. Dakle, jesam za uspostavu pravila upravljanja ali sam za fer i jednaka prava jer ne možemo dozvoliti da u eu neki ribari budu jednakiji od drugih i u izvješću moje izvješće ide u smjeru održiv sektor ali i sačuvana radna mjesta. Hvala lijepa. Euh, Hvala vam, e, Dakle, imat ćemo 20. 21. E, studenog glasanje na odboru, a u listopadu ćemo imati još jednu raspravu o ovome. Hvala vam, dragi kolege. Sada prelazimo na zadnju točku dnevnog reda. To je točka dnevnog reda broj 10. Tu se radi o razmjeri gledišta s predstavnicima organizacije. Inicijativa za transparentnost u sektoru ribarstva. To je prijedlog naše kolege. Remo. Remo. bavard. <laughs> voilà. Donc, euh, comme je le disais, sur proposition de notre collègue... Kao što sam e, rekao, na prijedlog naše kolegice Line Engström smo usvojili 25. travnja e, prijedlog da se Predstavnici organizacije inicijative za transparentnost u sektoru ribarstva pozovu na razvojnog gledišta. E, na engleskom to je Fisheries Transparency Initiative, dakle FITI kratica. E, I stoga pozdravljam gospodina Svena Birmana koji je ovdje, on se smjestio, on je e, direktor u tajništvu FITI-a i on je ljubazno govorio naš poziv. Podsjećam da je FITI svjetska inicijativa, višestranačka inicijativa s kojom će povećati odgovornost za održiv ribolov, E, tako što će sve biti transparentno i uključivo e, oni žele popratiti međunarodne organizacije, poduzeća, vlade i udruge za civilno društvo e, koji se svi zalažu za transparentnost kada se radi o e, reformama u ribolovu. Dakle, transparentnost se pojavlja posuda trenutno kao tema, ne samo u ribolovu. Stoga ću odmah sada dati riječ gospodinu Birmanu. E, imate 8 do 10 minuta, a zatim ćemo imati raspravu sa članovima našeg odbora. Gospodine Birmane, izvolite, imate sad odmah riječ. Uh, hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju, hvala vam kolege što ste još uvijek sada ovdje i tijekom ovog lijepog dana da poslušate jednu dobru inicijativu koju smo pokrenuli prije dvije godine koja se zove Inicijativa za transparentnost u ribarstvu. Budući da nemamo mnogo vremena, htio bih nas ugoditi na četiri pitanja kako bih vam pokazao e, gdje se trenutno nalazimo. Kao prvo, o čemu se radi kod FITI-a? kao drugo, zašto smo uopće pokrenuli Fiti, kao treće, i to je najveći dio moje današnje prezentacije, dakle gdje mi stojimo s tom inicijativom i kamo želimo ići dalje. Dakle, FIT je dobrovoljna inicijativa gdje želimo povećati održiv ribolov kroz transparentnost i uključivost i mi na transparentnost i uključivost gledamo kao na međusobno povezane e, koncepte i to ću objasniti zato. ali samo da vam kažem u kakvom okviru se odvija naša inicijativa. Ona bi trebala biti globalna inicijativa, dakle ne usredočimo se na jednu pojedinačnu zemlju ili na regiju, ako ćete vidjeti da trenutno e, imamo dosta neželjeno e, naglasak stavljen na Africi, ali raspravljamo i sa drugim državama na svijetu. FITI je inicijativa koja su zločene države, što znači da namjera da netko se fiti Fitiju e, mora nam pristiži od vlade iz države i objasnit ću vam što to znači. Za koji trenutak isto tako Fiti e, nije u vlasništvu jedne organizacije, niti jedna organizacija njoj upravlja, nego stvarno želimo naći najbolje moguće rješenje. Zašto smo uopće pokrenuli FITI? u svibnju 2015. godine kao prvo. Htjeli smo postaviti jasne i e, sveobuhvatne zahtjeve za transparentnost za pomorsko i ribolov. Dakle, htjeli smo naznačiti koje informacije moraju biti dostupne javnosti kako bi se na održiv način moglo upravljati ribarskim e, e, ribolovnim sektorom i kako bismo se osigurali imamo visoku vjerodostojnost i kvalitetu u procesu donošenja odluke po pitanju upravljanja tim sektorom, isto tako kako bi javnost e, mogla bolje kontrolirati taj proces i kako bi bilo bolje polagane računa. Mi smo to od početka radili na sljedeći način. Mi smo rekli da ne želimo stvoriti sada nešto potpuno novo, već nešto što nadopunjuje i e, prati druge inicijative e, za transparentnost ribarstva. Jer uključivanje dionika e, zahtjeva informacije. Ne možete imati smislene rasprave bez osnovnih informacija. Neovisno radili se o aktivnostima koje čini Europska unija, BTO i tako dalje, doista moramo imati informacije koje ćemo onda uključiti u naš rad. I to želimo postići tako što ćemo omogućiti e, istinsku suradnju e, među među sukim dionicama, što znači da sve dionike treba okupiti u e, jedno istinsko partnerstvo. Jer mi smatramo da to donosi e, dvije pozitivne stvari. Kao prvo, to povećava sveukupnu kvalitetu transparentnosti. Ako se želite pobrinuti da imate najbolju moguću informaciju dostupnu u javnosti iz sektora koji je tako složen poput ribovnog sektora, onda ne možemo imati samo jedan izvor informacija. Sva velika skupina dionika, bilo da se radi o vladama, sveučilištima, udrugama civilnog društva, svi oni trebaju e, nam dati svoje informacije, svoje znanje, svoje iskustvo kako bismo se pobrinuli da je transparentnost na višoj mogućoj razini. Isto tako dionici uče međusobno jedni od drugih, e, razumiju kakvi su različiti scenariji, što im dopušta da dobiju povjerenje tijekom vremena jedni od druge. To je nešto što e, dobro doprinosi nacionalnim raspravama, zato što smo od početka rekli da ne želimo pokrenuti inicijativu, da budem malo progativan, s kojim samo opet izvještavamo o ribolovu i dajemo informaciju o ribolovu. Mi smo htjeli posjeći da te informacije doista budu sasvim dio nacionalnih rasprava, te da svima omoguće da razumiju gdje se u pojedinoj zemlji nalaze njihov sektor u kakvoj situaciji. I mi smo jako e, bili nadahnuti sa pričama uspješnicima i sa iskustvima i sličnih inicijativa za transparentnost u drugim e, industrijama. Primjerice postoji nešto slično na području rudarstva i e, nafte i plina. To je nešto što je pokrenuto prije 10 godina. Sada imamo 50 država koje na dobrovoljnoj bazi daju informaciju o tome tko za što plaća, tko čini što te informacije, takav model koji je sasvim jednog procesa doista nam je omogućio da uspostavimo inicijativu za transparentnost u ribarstvu. To smo postigli, e, to, pokrenuli, kao što sam rekao, u svibnju 2015. godine. Imali smo, dakle, e, više dionika, okupili smo u skupinu članove vlade, udruge civilnog društva i druge a e, glavni cilj e, te međunarodne savjetodavne skupine bilo je to da izradimo standarde FITI-a. To možete vidjeti na desnoj strani ovdje na proznici, a to možete skinuti na našim internetskim stranicama. U tim standardima mi jasno kažemo tri stvari. Dakle, kao prvo, što zapravo mislimo pod transparentnost transparentnosti, to ću vam reći za koji trenutak, dakle što se tiče samog sadržaja. Tu isto tako smo rekli kako mislimo poseći tu transparentnost, e, dakle sa tim pristupom sa više dionika i kako se može upravljati i kontrolirati e, taj proces, dakle sam proces upravljanja. Imamo čitav niz dionika iz čitavog svijeta i možete vidjeti i neke, slike neke osobe na slikama, sigurno ih prepoznajete. Mi smo htjeli ne samo imati e, teoretski dobar temelj, već isto tako i nešto što, će, što ćemo moći lako provesti u tim državama. I stoga nam je bilo drago e, raditi sa pet pilot država e, iz čitavog svijeta. Konstantno smo s njima razmenjivali saznanja, te smo se tako pobjedili da ono što mi ovdje definiramo neće biti nešto što će biti potpunosti nezanimljivo za njihove države. Dakle, imali smo pet pilotskih država, Indonezija, Senegal, Sešeli, i Gini Kanakri, te još jedna. Što mislimo sa, pod zahtjevima za transparentnost? Međunarodno savjetovno tijelo se našlo, te smo izdali 12 zahtjeva za transparentnost po pitanju informacija koje trebaju biti javno dostupni. I kao što vidite tu doista imamo osnovne crte o tome koje informacije su potrebne kako bi se na održiv način upravljalo ribolovnim sektorom. Krećemo od um, regulatornog okvira, što uključuje i prava i dekrete o e, ribolovu. Imamo e, sporazum o pristupu e, ribolovnim resursima, imamo informacije o ribolovnim plovilima i na početku vam se to možda čini ambiciozno zato što je dosta sveobuhvatno, ali mi na transparentnost gledamo na takav način da države ne moraju imati sve informacije za svih tih 12 eh, zahtjeva se od samog početka. FITI želi od naših država da oni objavljuju informacije koje imaju i da zatim dokažu kako će poboljšati te informacije tijekom vremena. Zato što ne možemo kažnjavati države tako što ćemo im reći da nema nikakve informacije o ovom sektoru. Važno je upravljati bolnim sektorom na taj način, ali ako oni čak i nemaju te podatke i to je transparentnost. Dakle, oni e, objavljuju informacije i kažu mi da imamo tamo da poboljšamo situaciju u pitanju informacije. Opet, ključna poruka je ta da to ne dolazi samo sa razine vlade ili sa razine poslovnog sektora, tu imamo dakle taj pristup sa više stukim dionicima. U državama se uspostavljaju iz takve skupine sa više dioničkim pristupom gdje imamo predstavnike tih zemalja koji se udružuju i koji e, će se pomenuti da postojeće informacije iz tih 12 točaka se javno objave i da se onda njih nadopunjava i da ih se sve pristupačnima. A tu uključujemo sve one dionike isto tako koji će koristiti te informacije uopće. Dakle, važno je da to nije samo objavljivanje informacija, da znate gdje su te informacije, već isto tako to da će to i potaknuti raspravu javnosti, onda ljudi znaju gdje mogu pronaći informacije, kako izgleda trenutno stanje i koje su to rupe koje treba mnom popuniti. Te se trebamo primiti da to nije inicijativa gdje države mogu doći i reći evo mi ćemo sudjelovati u tome, ali nećemo ispuniti fiti standarde. Fiti također ima i mehanizam e, procjene s kojim e, redovito provjerava države e, kada one objavljuju informacije na godišnjoj razini. Mi smo protekle dvije godine radili na tome da izradimo te FITI standarde, da pokrenemo taj proces u naših pet pilot država i to smo poslali na drugoj međunarodnoj konferenciji koju smo održali krajem travnja e, na Baliju na poziv indonezijske vlade i imali smo taj prijelaz iz faze dizajna na fazu provedbe. Te smo sada i pokrenuli prvi međunarodni odbor koji će kontrolirati tu inicijativu. E, pristup će biti isti sa više dionika. Dakle, imat ćete predstavnike civilnog društva, oceana, Greenpeace, e, e, WWF. Imat ćemo i predstavnike iz poslovnog sektora te predstavnike isto tako iz e, pilot država iz drugih država koje zanima ova inicijativa. Iako smo dosta ponosni po pitanju onoga što smo ostvarili i gdje se sada nalazimo, dakle imali smo sada dvije međunarodne konferencije, imali smo pet savjetovanih sastanaka, mnogobrojne sastanke sa Um, vodećim čelnicima država gdje smo promicali FITI standarde. Ipak jasno je da najveći dio posla uvijek pred nama i stoga se sada nalazimo u dosta zanimljivom trenutku. Što želimo postići u iduće tri godine? Želimo dobiti prva FITI izvješća od država iduće godine gdje se jasno vidi koje informacije su javno dostupne koje drugi mogu vidjeti. Želimo pridobiti više država od sada. Bilo je dobro započeti sa malim prvim država. Mi želimo povećati taj broj država kako bismo jasno rekli da želimo da to bude e, načelo za transparentnost za čitav svijet. Želimo se tako na regionalnoj bazi vidjeti e, kako se može izvješćivati informacije i na temelju zahtjeva vlade Sešela najvjerojatnije ćemo iduće godine međunarodno tajništvo Fitija prebaciti iz Berlina u Sešele kako bismo imali i financijski održivu razinu i kako bi mogli nastaviti raditi s Fitijem te kako bismo se pobrinuli na informacije koje ljudima treba, o tome kako se upravlja tim sektorom, e, one da budu sasvim dio javne domene. Evo, to je ukratko što smo protekle dvije godine postigli sa inicijativom FITI i veselim se jako pitanjima koje možda imate s kojima mogu još pojasniti e, neke stvari. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodine Birmane. Ko se hoće javiti za riječ i postaviti pitanje? gospodinu Birmanu na ovu temu. Gospodin Kun. Gospodine Kun, imate riječ. Da, hvala vam. Mi kao zastupnici smo obvezani visokom stupnju transparentnosti u našem vlastitom radu, a i komisija mora navoditi s kim je vodila kakve razgovore s kakvim konzorcijima ili s kakvim organizacijama. Ako sam dobro shvatio, vi ste udruga civilnog društva i stoga me zanima kako vi financirate vašu udrugu, odakle dobivate financijska sredstva. To je isto tako pitanje transparentnosti. Dakle, prije nego što nastavimo s našim kontaktima, kako je vaša javna obveza. Imamo jednu udrugu civilnog društva na Sjevernom moru. E, oni su uspostavili e, kontrolno tijelo i sada kontroliraju jednostavno ribolovna plovila da nemaju za to uopće nikakav mandat. Po mom mišljenju, sa svim tim udrugama civilnog društva u toj šumi udruga uopće više ne vidimo e, stabla. I onda neka udruga ima oznaku prema MSC-u, a drugi kažu da ta oznaka uopće nema dobru kvalitetu i neću niti navoditi te udruge. Mene dakle zanima odakle vi dobivate vaše sredstva. Hvala vam što ste došli k nama, gospodine Bidmani, što ste nam e, nešto rekli o ovoj vrlo zanimljivoj važnoj inicijativi. Mi smo upravo bili u pregovorima i Europski parlament je tu zauzeo stajalište E, i da je za jednu novu bazu podataka za sva plovila koja love ribu izvan Europske unije. U tom svojstvu smo morali objaviti i stvarne vlasnike svakog pojedinačnog plovila i ime vlasnika. Ali, nažalost, to u završnom sporazumu nismo uspjeli zadržati jer i druga strana smatrala da su ti podaci preosjetljive prirode da se ne mogu objaviti. Mene zanima, slažete li se vi s time? Možete li mi dati neke druge argumente s kojima onda možemo nastaviti na političkoj razini tu raspravu? Zašto je to važno? Mi ćemo i dalje sada imate situaciju da će Europska komisija po prvi put prikupljati te informacije. Za sad to dakle nije javno dostupno, ali mi smatramo da je to ključna važnost ako želimo povećati transparentnost u ribarstvu. To je dakle moje prvo pitanje. Drugo pitanje, također povezano sa financiranjem, što Europska unija može učiniti za inicijativu FITI, Trebaju li vam sredstva, treba li vam politička potpora, trebaju li vam veze, kako možemo pomoći vam u toj vrlo važnoj borbi, da tako kažem. Hvala vam. Hvala Linea. Gospođa Gerling, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja bih htjela pozdraviti gospodina Birmana, želite mu dobrodošću u parlamentu. Ja imam jako jednostavan pogled na transparentnost. Naime, javno objavljivanje bi po mom mišljenju trebalo biti nešto što se radi po defaultu. Dakle, ne da krećemo od toga da bi sve trebalo biti tajna i da onda imamo iznimke za ono što ne treba biti tajna. Ja mislim da trebamo baš e, nasuprot krenuti od toga da nema nikakve potrebe da skrivamo podatke ili informacije, osim ako za to ne postoji opravdan razlog. Ako za to postoji opravdan razlog, onda sam ja svakako uvijek spremna saslušati argumente. E, Linea je upravo govorila o jednom dosjeu s kojim smo upravo završili i tu imamo čitav niz pitanja transparentnosti. S njima smo se morali baviti. Transparentnost vam pruža mogućnost da se e, donose dobre političke odluke u dobrom kontekstu. Kada su e, informacije skrivene, kada ih nemamo, onda postoje neke sumnje koje možda uopće nisu osnovane i u većini slučaja stvarno nisu osnovane sumnje. Ali kada se tako protivi objavljivati informacije koje su bezazlene, onda mislim da se trebamo zapitati zašto su ljudi toliko zašto se toliko opiru tome. Postoji tu pitanja poljoprivrede, regionalnog fonda i svakako je smisleno tražite ljudi da vam daju informacije, posebno ako zaprimaju javni novac. Ali ako ne dobivaju javne novce, onda to nije razumno. Ja se jako čvrsto zalažem za sljedeće. Mislim da su javna sredstva vrlo važan kriterij i da mi koji predstavljamo građane moramo moći znati im reći kako se njihov novac troši, to je važno, ali kada se radi o ribolovu, što je važnije, mislim da postoji problem sa javnim vlasništvom nad ribom. Da, istina je da ljudi troše novac, kupuju plovila, izlaze na more, love i svakako bi trebali moći dostojanstveno živjeti od toga. Ali slično tome mislim da e, se u javnosti trenutno mijenja taj pogled na to i ta riba se više ne smatra slučajnom vlasništvu osobe koja ima plovilo i koja ide na moru. Ljudi smatraju da je to opće blago jer je na svima odgovornost da se upravlja tim resursom. I stoga mislim da je transparentnost na ovom ribolovnom sektoru, i tu se vraćam ponovno na početak mog govora, e, nešto što bi trebalo biti po defaultu, a ne iznimka. Jer oni koji nam postavljaju ta pitanja, nas kao izabrane zastupnike imaju pravo dobiti odgovor na to, jer je to resurs koji pripada svima nama i stoga bismo trebali biti potpuno otvoreni. Htjela bih postaviti samo jedno pitanje, a to je vezano uz vaš odnos s Europskom unijom. E, mislim da je pitanje gospodina Kuna bilo vrlo dobro. To pitanje odakle se vaša udruga financira. Govorili ste o državama članicama u toj inicijativi. Mi u Europskoj uniji imamo drugačiji stav što se tiče ribolova. To je u zajedničkoj nadležnosti Europske unije, neovisno o tome što sam ja Britanka i što će se to možda uskoro promijeniti, bilo bi dobro razumjeti kako vi zamišljate budući odnos s Europskom unijom, dakle via Europskog parlamenta. Merci Julie. Je crois qu'il n'y a pas Hvala ti, Julie. Mislim da nema drugih eh, pitanja od kolega, pa ću ponovno sada dati riječ gospodinu Birmanu koji može onda pokušati odgovoriti na pitanje ako sam postavljen. Izvolite. Thank you. Hvala lijepo. Idemo odmah početi sa ovim pitanjem o novcu. Nevladine organizacije se mogu na razne načine financirati, bilo preko institucionalnog financiranja ili sa bespovratnim sredstvima pa mogu s tim raditi što hoće ili mogu recimo se pozabaviti onim socijalnim poslovnim modelom kako ja to zovem, dakle ako imaju neku ideju, izađu s tim na slobodno tržište i traže nekog financijera, ako ga ne nađu, bože moj, nemaju ništa. Mi radimo preko Humboldtove platforme u Berlinu, to znači mi predlažemo nešto, iznosimo ideje i smatramo da je naš, recimo, naš prilaz pristup e, transparentnosti je zapravo jedna od ključnih stvari u globalnom. i to ne radim samo u ribarstvu, nego i u drugim područjima, kao recimo kod klimatske transparentnosti. I onda mi, dakle, iznesemo svoje ideje potencijalnim donatorima. A kod ove inicijative o transparentnosti u ribarstvu, mi smo sa mnogim ljudima o toj ideji od 2014. do danas razgovarali. I onda smo zapeli zapravo kod vlade u Mauritaniji jer za nas je vrlo bitno recimo znate, da mi promoviramo više dobrog upravljanja, ne samo za u ribarstvu da se to bi se koristile, gledalo na to kao na važan resurs, nego i na drugim mjestima, jer mi apsolutno patimo od lošeg upravljanja na nizu, u nizu područja i to moramo popraviti. A onda je vlada od Maritanja na kraju financirala cijelu tu i transparentnost u ribarstvu, to možete vidjeti na web stranici. Imali smo dva ugovora s njima. Zatim vlada Gvineje je dala potporu isto međunarodnom dijelu posla kao i potporu tome da se krene sa inicijativama o transparentnosti u ribarstvu i u njihovoj zemlji. Dakle, vidite, te brojke su vam sve na web stranici. Taj novac je onda, dakle, prosljeđen FITI u našoj organizaciji kako bi razvili naše fiti standarde i pokrenuli i završili dakle zapravo teorijski dio naše inicijative i pokrenuli što je de facto i dovršeno i završeno je sa ovom vladinom konferencijom i sad smo pred implementacijom. Dakle, mi moramo gledati naravno i jasno ne skrivamo što je s novcem učinjeno, ali postoji recimo sad i velika vjerojatnost da će vlada šela preuzeti tajništvo od nas za cijelu inicijativu transparentnosti u ribarenju, što je u redu jer mi smo sebe doživljavali tako i tako samo kao jedan inkubator u kome je ta ideja uzgojena do nekog vremena kad može sama egzistirati, mogu je drugi provoditi, pa će Sejšeli to činiti. I nadamo se da će to sve biti u roku od 18 mjeseci. Što se tiče ovog pravog korisništva, e, dakle pravog vlasništva, i tome smo raspravljali u našoj savjetodavnoj skupini. Ne toliko u smislu da li je to potrebno, nego da li je to praktično izvedivo. Jer e, postoji tu recimo opće nesporazum u tome šta znači to pravo vlasništva. A ko je pravi vlasnik? E, to je u stvari ona i zadnja fizička osoba koja je na kraju lince. Ako je neko ako je nečega vlasnik neki mirovinski fond, onda je jako teško reći ko je u fizičkom smislu kao fizička osoba de facto e, pravi vlasnik. E sad vidite, ja sam malo prije govorio o onoj našoj inicijativi transparentnosti u nafti, rudarstvu i tako dalje. Mi smo tamo krenuli upravo s tim da se utvrdi za sve ko je pravi fizički vlasnik, pravi vlasnik i vidjeli smo da je to u mnogim slučajevima gotovo nemoguće ustvrditi, ali je veliki izazov. Prema tome, ovo što mi u FITI-u trenutno radimo, nemamo samo popis ovih pravih vlasnika, ali to ste vidjeli u transparentnim preporukama broj 12, bitno je da se vidi kako neka zemlja reagira prema pravim vlasnicima, jer u mnogim zemljama nemate uopće ni legislativu o tome. Dakle, da onda se mora vidjeti, jer u ribarstvu konkretno se zna mora se znati tko je vlasnik nekog broda, koji ima dozvolu onda za ribarstvo i kako to ide, ko je pravi vlasnik i korisnik. I sad pretpostavljam, budući da je to prvi naš standard, bit će i različitih revizija tog standarda nakon dvije do tri godine, tih naših normativa koje ćemo razviti. I, ali koliko smo čuli od našeg upravnog odbora, ta je tako važna tačka, točka da će se staviti na dnevni red i sljedeće konferencije i što može Evropska unija učiniti u vezi s tim? Prvo je važno da Evropska unija bude obavještena o toj inicijativi, u idealnom slučaju je promovira i zagovara, ne samo pojedine zemlje članice, o čem ću kasnije govoriti, nego i u drugim zemljama i u čim vodama Evropska unija recimo sa svojim flotama nastupa i ribari i s kojima surađuje jer bitno je da zemlje vidje taj da budu ohrabreni tim i motivirani onim pozitivnim elementima iz te naše inicijative da bi u to krenuli. Ako pogledamo pet naših onih temeljnih stup država, vidimo šta je njih navela koje koristi potencijalno iz ove inicijative transparentnosti. Ali da kažemo sad zemlje članice, um, to se odnosi na ovo što je gospođa Grlin govorila. Ima recimo zemalja koje nisu uopće sigurne da li bi u to ušle ili ne. Neke kažu da mi bi mogle postati članice fit a jer to je potpuno dobrovoljno. Neke druge kažu mi ćemo vidjeti, Brisel mora odlučiti, kad oni donesu odluku onda ćemo mi vidjeti. Dakle, neke kažu da jasno bilo bi to relativno ili jako korisno čak za nas, ali ne znamo, ne možemo se o sve uputiti, ne znamo s kim bi razgovarali o tom. Dakle, vrlo praktičan pogled na to promoviranje fit imamo predstojeću konferenciju na Malti i voljeli bi da tamo promoviramo FITI, pokažemo sve što radimo, odgovorimo na sva pitanja. Mi smo povjereniku Veli prije nekoliko mjeseci dostavili službeni dopis, još nismo dobili odgovor, ali to je za nas mogućnost da tamo FITI prezentiramo i raspravljamo sa čitavim nizom dionika, jer tamo će biti napokon održano i zadnje vijeće ministara ribarstva. Ali i naravno uvijek postoji potreba za financijskom potporom, ali to su uvijek na dvije razine za države, jer te države trebaju čitav veliki dio posla tu odraditi i tu bi recimo Europska unija mogla ući i pomoć, ali i na međunarodnoj razini jer nam treba stanovito upravljanje da ako se bi se ta inicijativa doista počela implementirati i ostala tako pozitivnom kako je i ne bi izgubila na svom ugledu jer neće, neće biti nikakvih motivacija da se drugi pridruže. A što se tog tiče, da to nam treba razjasniti Hvala gospodine Birmane, želi komisija nešto reći? Ne, komisija nema ništa za reći, savršeno. U redu. Mislim da ćemo onda moći zaključiti ovu točku dnevnog reda. Otprilike smo završili na vrijeme, to je dobro, samo s jednom minutom završenja. Hvala vam u svakom slučaju još jednom gospodine Birmane i hvala i kolegama koji su postavljali pitanja. A nadam se da vas neće samo financirati Afrika, jer će to biti teško. Afrika je već tako i tako dosta siromašan kontinent i mislim da